Bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Soyez... Dobro jutro, dragi kolege. Dobrodošli svi. Počet ćemo. May take Molim vas sjednite i to u tišini, samo kako bismo mogli započeti. We've got an interesting joint meeting. Both... Imamo zanimljiv zajednički sastanak sa pododborom za ljudska prava i sa odborom e, LIBE odmah nakon što ćemo usvojiti prvodnevni red i to stoga predlažem e, sljedeću promjenu što se tiče preporuka koordinatora. Imate li ih pred sobom? Nacrednog reda, nema nikakvih primjedbi onda se to tako usvaja. The point here is that in the coordinators... Mislim da smo e, na sastanku od 6. studenog e, rekli da ćemo prenijeti e, sve točke za Strasbourg 25. studenog. Imat ćemo dakle još jedan izvanredni sastanak što će se poklapati sa plenarnom sjednicom u redu i to je ono što trebamo usvojiti imamo sve jezike osim irskog i malteškog što se tiče jezičnog režima i sada onda možemo ići dalje. Možemo prići na prvu točku. Kao što vidite, tu se radi o zajedničkoj raspravi sa pododborom za ljudska prava, odborom 2 i sa izaslanstvom e, s državama Magreba. Što se tiče položaja migranata u Libiji, što je nešto što nas jako zabrinjava, sve nas. to je situacija koju ćemo obraditi tako da ćemo prvo imati od gospodina Popovskija, zamjenika direktora glavne uprave NIR, glavne uprave za sucijsku politiku i pregovor o proširenju izlaganje i zatim ćemo imati izlaganje gospođe Kristin Riau e, koja nam dolazi iz Europskog službe djelovanja Ona je tu e, za kao viša službenica za vanjske odnose iz odjela za globalna pitanja. Imamo tu zajedničku raspravu sa članovima podobro za ljudska prava i onda tom prilikom tu možemo pozdraviti predsjednicu, gospođu Mariju Arenu i s nama je također gospodin Kocolino. On je predsjednik delegacije za odnose s državom Magreba. Gdje je gospodin Kocelino? On će nam se malo kasnije pridružiti na panelu. Imamo dva dijela. Prvo što se tiče situacije migranata u Libiji u kontekstu opće situacije u državi. Trebamo i jedan drugi dio vezan uz položaj migranata u centrima za zadržavanje u Libiji. Te migranata koje je vratila Libijska obalna straža i razmišljamo o tome koje su moguće rješenja za njihovu situaciju. Okupili smo za tu e, raspravu predstavnike UNHCR-a, Međunarodnog ureda za migracije, Liječnika bez granica te Međunarodnog odbora za spašavanje. Ali prije nego što krenemo, dat ćemo riječ našoj su predsjednici, gospođi Areni, kako bi nam uputala nekoliko riječi i ako gospodin Kocolino dođe na vrijeme, onda će nam se i on obratiti, ako ne, onda ćemo započeti odmah sa raspravom gospođo Arena. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti odboru Libe što ste nas pozvali kao podobno za ljudska prava da sudjelujemo u ovoj razmjeni gledišta. Mislim da je važno da možemo nastaviti sa onom domom praksom suradnje između naših dva odbora. U protokom sazivu smo radili e, ruku pod ruku što se tiče e, globalnog pakta sa Ujedinim narodima i mislim da u tom smislu trebamo i pristupiti e, ovom pitanju migracija. Mi tu naravno imamo i e, demokratsku kontrolu nad tim e, pitanjima kad se radi o Europskoj uniji, što su doista značajna pitanja. I želim reći da će naš odbor za nekoliko tjedana otići u Ženevu za globalni forum e, koji se tiče globalnog sporazuma o migrantima. To smo napravili već i u Marakešu, tamo se održavao sasak na vrhu, isto tako vezano uz migracije. Jedan od prioriteta vezano uz ovo složeno pitanje tiče se toga da trebamo imati transversalni pristup gdje ćemo se prije svega osvrnuti na to pitanje prava, mislim da na to treba podsjetiti. Pravo što se tiče prava na dostojanstven život, na pomoć, e, pravo da se ne doživi e, refuman, da se dobije mogućnost zatražiti azil, da se dobije e, smještaj i osnovnu pomoć. Svaka osoba koja je migrant, neovisno o tome što je natjeralo tu osobu na taj put i dalje je osoba koja ima prava Sada moramo reći da imamo nepodnošljivu situaciju vezano uz ljudska prava danas u Libiji. Svjedočanstva koje dobivamo od različitih međunarodnih organizacija, udruga pa čak i samih migranata, budući da je jedno izaslanstvo našeg pododbora imalo priliku susresti se uh, u um, ožujku ove godine u Rimu s njima, uh, pokazuju da je tamo jedno područje gdje ne vladaju prava. U proteklom sazivu 6.3.2016. godine smo imali su tako priliku e, vidjeti kakva je situacija sa humanitarnim organizacijama, e, posebice sa liječnicima bez granica koji sada više nisu mogli pristupiti toj zoni. Stoga je dobro što ćemo danas opet raspravljati o aktualnoj situaciji. Migracije su kompleksan fenomen i stoga se kao institucije ne bismo trebali se dotočiti samo na e, dolaženje migranata, već bismo trebali obratiti pažnju i na njihovu situaciju u zemljama porijekla i u zemljama kojima, e, su, kojima poputuju. Bili smo u Ruandi prije dva dana. Ruanda je jedna od onih država koja je otvorila tu mogućnost da prihvati 5000 e, izbjeglica koji se trenutno nalaze u Libiji i koje bi se moglo gostiti u Ruandi. To je također jedna država s kojom trebamo raditi kada se radi o prihvatu migranata vezano uz e, ljude koji se nalaze u Libiji. Politički dijalog e, na parlamentarnoj razini, ozbiljno partnerstvo sa jugom e, našeg susjedstva i ambiciozna europska politika su od ključnog značaja. Eksternalizirati ovo migracijsko pitanje, znamo to, znači da bi moglo doći do još i većih opasnosti. Nadam se da će ovaj rad danas ujutro nam omogućiti da izvedemo iz toga nekoliko operativnih zaključaka za sve institucije Europske unije. Znamo da je Europski parlament obavio svoj posao i sada očekujemo od komisije od vijeća da oni napreduju da napredujemo što se tiče različitih tema, političkih, diplomatskih, humanitarnih pitanja, sigurnosnih pitanja, kako bismo imali održivo rješenje za ovo jako e, opsežno pitanje e, koje su migracije. Hvala Marija. Sada imamo sljedeću situaciju. Imamo dva i pol sata za ovu točku do 11.30, ali imamo dva panela, dva dijela i moramo si ostaviti dovoljno vremena za oba ta dijela i stoga vas podsjećam da ćemo imati sljedeću strukturu. Na prvom panelu će svaki govornik imati maksimalno 10 minuta, onda ćemo imati raspravu. Krenut ćemo s koordinatorima i onda ćemo otvoriti raspravu i svim drugim članovima koji će iskazati interese za to, tako što će podići karticu s imenom, kako bismo to mogli svi zapisati i onda ćemo imati drugi panel. Ali krenimo s prvim panelom. Tu imamo gospodina Popovskija, glavnog direktora glavne uprave NIR, te gospođu Grau. Predlažem da nam prvo se obrati gospodin Popovski, imate 10 minuta za izlaganje, zatim gospođa Grau, zatim krug e, govora koordinatora i zatim e, otvorena rasprava sa svim članovima. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam na ovom pozivu Situacija u Libiji je i dalje kritična, to svi znamo. I još se pogoršala od e, početka sukoba u travnju, kako za same Libice, tako i za migrante koji su zatočeni u toj zemlji. Imamo otprilike 300 tisuća e, raseljenih ljudi u Libiji. Dakle, ne samo migranata, mislim, oni e, su velik broj, ali imamo i velik broj raseljenih Libijaca unutar Libije na koje ne bismo trebali zaboraviti. U protekla dva tjedna je došlo još do daljnjih e, sukoba e, na jugu Tripolija, a diplomatski napori trenutno pokušavaju ostvariti primirje. Imamo humanitarnu krizu u Libiji pred sobom i glavna zadaća, glavni izazovi su taj da se iznađe političko rješenje. To je preduvjet za bilo kakav održiv odgovor kada se radi o ovom izazovu veznima uz migracije. Stoga smo mi u potpunosti e, uz e, one napore Ujednih naroda da se ponovno pokrene i politički proces i da se i e, određene države članice u tome aktiviraju. Naravno da nas jako zabrinjavaju trenutna kršenja ljudskih prava te neljudski uvjeti držanja migranata i izbjeglica u Libiji imamo nekih 4400 njih koji su u centrima za zadržavanje. Želimo naglasiti da većina europskih projekata u Libiji se provode zajedno sa UN-ovim agencijama te međunarodnim udrugama civilnog društva, oni koji još uvijek imaju pristup tom terenu, e, unatoč teškoj situaciji mi prepoznajemo da imamo e, vrlo izazovan kontekst unutar kojeg se djeluje, ali ipak smatramo da bi situacija bila još i mnogo gora bez te podrške koju pružamo našim partnerima kada se radi o tome da se zaštite najranjiviji migranti. imajući to na umu, mi konstantno pratimo izbliza kako izgleda situacija, te istražujemo mogu li se poduzeti nove inicijative s kojima bi se odgovorilo na potrebe najranjivijih osoba sam omjer našeg, naših kontakata u Libiji je velik. Imamo neku bilateralnu e, podršku, 98 milijuna eura otprilike i zatim 367 milijuna koje smo koristili, to je mobilizirali e, pod e, fondom za Afriku. Dakle, sve skupa gotovo 500 milijuna eura za Libiju. To je velika količina novca. A polovica tog novca pod onim fondom za Afriku, to je pod tim dijelom fonda, 160 milijuna tiče se napora koji su vezani u zaštitu i da se odgovori na potrebe određenih ranjivih skupina žena, djece, migranata bez pratnje, e, žrtava seksualnog nasilja ili žrtava e, trgovine ljudima. I zajedno s našim partnerima smo e, izradili naše aktivnosti tako da želimo pružiti izravnu pomoć, psihološku pomoć, te smo osnovali i znam da ste toga sigurno svjesni jednu trilateralnu radnu skupinu sa Ujedinim narodima i sa Afričkom unijom kako bismo se prije svega usredotočili na zaštitu i uspjeli smo evakuirati više od 5000 ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita sa podrškom UNHCR-a. i također smo organizirali zajedno sa IOM-om, Međunarodnom organizacijom za migracije, e, dobrovoljan povrat otprilike 50 tisuća migranata, dakle da se iz Libije vrate u svoje države porijekla. To želimo još i povećati i u prosincu kada ćemo imati operativni odbor e, tog, te zaklade za Afriku ćemo predstaviti ideje za daljno djelovanje i nadam se da će to onda tada odbor i odobriti. Isto vrijeme imamo i visoku predstavnicu Mogherini i povjerenika Avramopoulosa koji su tražili od država članica da i dalje povećaju svoje napore što se tiče hitnih humanitarnih evakuacija iz Libije i da se iz Nigera i Ruande sada uh, uspostave i postupci za premještanje vezano uz ovaj mehanizam kojeg financijski podržavamo uh, od strane Europske unije. Inače, bi se taj sustav mogao naći u potpuno blokadi. Osim tih e, napora što se tiče zaštite, isto tako podržavamo i raseljene osobe, e, kao i prije. Pružamo im e, hitnu pomoć, usluge koje nisu vezane uz prehrambene proizvode i tu isto tako radimo uz UNHCR i kroz UNICEF također pružamo obrazovanje i zaštitu djece za otprilike 10.000 raseljenih osoba e, i e, djece koje dolaze iz područja sukoba i koji žive u e, privremenim svještajima u Tripoliju. Zbog toga što želimo osnažiti otpornost kako migranata, tako i lokalnih zajednica u kojima žive, jer većina njih zapravo živi u različitim općinama u Libiji unutar lokalnih zajednica, smo isto tako proveli projekte da poboljšamo svakodnevicu lokalnog stanovništva i tu imamo otprilike 50.000 općina na koje smo se usredotočili. Radi se tu o rehabilitaciji bolnica, škola, o pristupa vodi, e, električnoj energiji kako bi se osnažila lokalna zajednica. 1,7 milijuna ljudi je tako dobilo poboljšani pristup osnovnim uslugama, a isto tako pružamo podršku i mladim poduzetnicima tako što imamo programe za e, poslovnu edukaciju poboljšati sposobnost naših država partnera da lakše e, vrše operacije potrage i spašavanja i borbe protiv organiziranog, organizirane trgovine ljudima. To je isto tako jedan e, od glavnih e, prioriteta koje imamo. Trening koji smo pružili libijskim vlastima ne tiču se samo potrage i spašavanja, već isto tako i kako se boriti protiv trgovine ljudima na kopnu i kako to činiti u skladu sa e, odredbama za poštivanje ljudskih prava. Mi dalje pozivamo libijske vlasti da uspostave mehanizme kako bi se poboljšalo, ponašanje prema spašenim migrantima, te e, podržavamo IOM e kada se radi o tome da se uspostavi sustav registriranja na točkama gdje se migranti trenutno iskrcavaju i to trenutno ne postoji i to je upravo taj problem. Dakle, ljudi, ljudi se vraća na kopnu i onda se to ponovno događa. Dakle, imamo začar začaran krug i vrlo je teško dobiti bilo kakva obećanja od libijskih vlasti jer oni nemaju kontrolu nad čitavim područjem e, Libije. Radimo e, na tri dijela u Libiji, e, dakle upravljanje granicama, zaštita i mi smo opredjeljeni tome da uspostavim, da se dokinu ti arbitrarni trenutno sustavi zadržavanja, te da oni migranti koji se žele vratiti doma dobiju mogućnost za to i da imamo sigurne kanale za one koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Libijska vlada je najavila tijekom sastanka na vrhu da misli zatvoriti centar za zadržavanje. To je vrlo dobra novost i to je u skladu sa onim što smo mi opetovano tražili, ali izazovi su dalje tu. Nakon tragičnog bombardiranja jednog centra za zadržavanje eh, je na tisuće migranata došlo do eh, one točke gdje je Europska unija sa UNHCR-om pokušava uspostaviti sigurnosnu zonu i to nije bilo osmišljeno da se nosi sa ovom trenutnom iznimnom situacijom. To je nešto što je jako trenutno E, pod pritiskom, ali sigurno ćete čuti više o tome od kolega iz UNHCR-a, stoga neću tu sada dužiti. No mi tu situaciju izbliza pratimo e, e, pomoću europske delegacije u Libiji koja je sada operativna. No to je opet jedan izazov jer nije tamo gdje se to odvija zbog sigurnosnih ograničenja. Hvala, hvala što ste se pridržavali vremenu. Gospođa Grau, vi predstavljate Europsku službu za vanjsko djelovanje. Izvolite, imate riječ. U redu, hvala vam. Ja ću se pokušati pridržavati zadanom vremena. Kao što je gospodin Popovski već naznačio, situacija u Libiji je zapravo i dalje dosta složena, dosta teška pronaći dugotrajno rješenje za e, upravljanje u Libiji je i dalje izazovno, ali to je ključno za nas kako bi imali dugoročni odgovor na libijsku krizu. I to bi se onda i pozitivno odrazilo naravno i na sve ove migracijske izazove e, koje tamo imamo. Važnije je sada više nego ikad prije što se nas tiče da podržavamo napore jednih naroda da se pronađe političko rješenje za tu krizu a svi znate da to destabilizira također i cijelu regiju. Mi i dalje radimo na svim tim aspektima, neke elemente je već e, spomenuo gospodin Popovski. Dakle, osim toga što želimo poboljšati situaciju migranata u Libiji, isto tako smo imobilizirali više od 100 milijuna eura kako bi podržali različite sektore poput upravljanja, e, civilno društvo, e, zdravstvo i tako dalje. A isto tako znate dobro da od početka sukoba pružamo i humanitarnu pomoć u Libiji, to smo čak i pojačali u značajnoj mjeri. No sada je naš kapacitet pružanja pomoći na terenu nešto e, što je onemogućeno zbog trenutnih e, sukoba, imamo ograničen pristup e, tim područjima zato što ni oni nemaju kontrolu nad tim dijelovima i osim velikog broja raseljenih osoba, kao što je gospodin Popovski naveo, imamo i otprilike 650 tisuća migranata u zemlji, to je naša procjena sa e, više od 4000 ljudi koji su u tim centrima za zadržavanje u e, groznim e, uvjetima. Nazvan tog konteksta možemo reći da je situacija u Libiji za migrante i dalje nešto što nas jako zabrinjava, a bombardiranje jednog centra za zadržavanje gdje je došlo do određenog smrti, do određenih smrti migranata pokazuje koliko je e, ta e, situacija migranata i općenito ljudi u Libiji krhka. Pokušali smo na različite načine poboljšati njihovu situaciju, zaštititi njihove živote, e, zaštititi one najranjivije, pokušati da se stane na kraj krijomčarenju i trgovanju, trgovini ljudima E, pružanje podrške libijskim, e, libijskim stanovnicima te raseljenim osobama je isto tako vrlo važan dio našeg pristupa. Kao dio trilateralne radne skupine Europske unije, Afričke unije i UN-a smo E, rekli da želimo zaštititi migrante i izbjeglice i ta radna skupina je doista dovela do promjena te se tu stvorila nova paradigma, imamo tu zajedničku odgovornost e, sa te tri strane. A u okviru te radne skupine, kao što je gospodin Popovski rekao, je otprilike više migranata moglo biti vraćeno kućama, to je napravio, to je napravio Međunarodni ured za migracije, te Eh, Afrička unija, a isto tako je određen broj njih eh, evakuiran pomoću UNHCR-a. Ta radna skupina eh, temelji se na snažnom partnerstvu sa UNHCR-om i sa IOM-om. Oni su aktivni jako na terenu i tu dobijemo i podršku Afričke unije. Imamo i sada Ruandu, osim Nigera, gdje imamo onaj hitan sustav za evakuaciju, što djelomično financiramo od strane Europske unije. To je isto tako rezultat te trilateralne radne skupine, te isto tako dokaz afričke solidarnosti no treba učiniti još i više, također i kako bi se e, premještanje omogućilo. Gospođa Mogherini i gospodina Varmopoulos su pozvali države članice da e, pojačaju naprožnosti humanitarne evakuacije iz Libije i premještanja i da se isto tako e, povuku ljudi iz Nigera. Mi smo pojačali naše zastupanje, naše aktivnosti što se tiče radne skupine postažura. Tu imamo proširene rasprave i u tome sudjeluju mnoge države EU, ali i druge države, kao i ured uh, visokog povjerenika za ljudska prava, te udruge civilnog društva koji su aktivni u Libiji. Tu radimo izbliza sa libijskim vlastima kako bismo riješili tu situaciju nakon tog uh, bombardiranja centra za državanje u Libiji i tražimo tu alternative za trenutni sustav zadržavanja migranata. Tražimo isto da se vidi može li se koristiti rješenje um, izgradnje privremenog smještaja za migrante. Nekoliko riječi o onome što smo radili što se tiče borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima. Operacija Sofija je tu bila važna u proteklih godina i to je jasno o tome da se poboljša sigurnost na moru, na području srednječnjeg sredozemlja. Od 2015. godine kada je pokrenuta je ona direktno spasila 45 tisuća ljudi koji su bili e, u e, kriznoj situaciji. Isto tako se je borila protiv e, krijumčara te je osposobila i libijsku obalnu stražu za to. O tome ćete još kasnije govoriti. E, imamo i aktivnost vezanu uz upravljanje granicama gdje pokušavamo pomoći libijskim vlastima da e, što se tiče provedbe e, zakona i kaznenog prava i upravljanja granica pomognemo libijskim vlastima. Tu se radi o tome da se pokuša svladati taj problem mreža za krijumčarenje ljudima i trgovine ljudima. Mogli bi pomoći tih djelovanja učiniti i više, ali to su jako mali koraci kada se radi o tim velikim izazovima u državi. Imamo i aktivnosti za spašavanje života također i to posebice i zahvaljujući aktivnom e, sudjelovanju svih partnera i dionika koji rade na terenu. No jasno je da to nije dovoljno, da moramo pojačati napore kako bismo poboljšali situaciju za migrante. Izazov je dalje taj da treba uspostaviti više strukturirano, dugoročno rješenje za Libiju, za zaštitu migranata i izbjeglica tamo i jedan održiv sustav eh, prihvata migranata u skladu sa međunarodnim standardima. Svi ovdje zajedno, koji smo tu, ali i sa partnerima, i dalje pokušavamo to postići u smislu tih dugoročnih ciljeva, a naravno da će to biti i eh, visoko na dnevnom redu eh, budućeg visokog povjerenika. Hvala. Hvala, sada ćemo čuti koordinatore. Koordinatori Libea prvi, potom koordinatori odbora druga. Zastupnik Koster za, u izredova EPP-a prvima riječ. Ispričavam se, kaže predsjednik. Imam ovdje popis, ali je krivi popis. Dakle, prva ima riječ, zastupnica Mecola, ali nje nema. Zastupnica Sipel je ovdje iz SID-a, izvolite, imate riječ. Hvala i hvala vam na izlaganjima. Mislim da se svi možemo složiti da je Libija propala država. Međutim, situacija, pokušavamo popraviti situaciju ne samo za tamošnje građane, već i za migrante koji se tamo nalazi. Čuli smo više uvjetima u toj zemlji. Slažete li se zato da nije dobro uz pomoć Libijske obalne straže vraćati ljude u tu zemlju? Slažete li se također da nemamo pojma što se događa sa ljudima koje prisilno vraćamo u tu zemlju? Ako se ne slažete s mojim tvrdnjama, htjela bih čuti točne primjere načina na koji komisija Frontex bilo tko nadzire što je ono što se događa ljudima koje se prisilno vraća u tu zemlju. Ako ne možete to podijeliti s nama, slažete li se da bismo trebali prestati vraćati ljude u tu zemlju? Thank you. Now for Renew, Mrs. Sophie Intveld. U ime kluba Renew, Sophie Intveld. Chair, um, and thanks to the Commission and the External Action Service. Hvala vam. Hvala našim gostima na izlaganjima. Saslušala sam gospodina Popovskog, on govori o složenoj humanitarnoj katastrofi. I zato bih htjela ovdje ponoviti pitanje kolegice Sipel. Ako govorite o složenoj humanitarnoj situaciji, zašto mislite da je dobra ideja vraćati ljude tamo? Imamo dakle sudski postupak protiv Italije koji su pokrenuli neke humanitarne organizacije. Jedan od argumenta koji smo čuli jest da su tamošnji e, kampovi opisani kao koncentracijski logori. Ne možete poboljšati situaciju u koncentracijskom logoru, tako logore treba zatvoriti. I zato me zanima, htjela bih čuti od vas dvoje, što se učinilo da se uopće dokine ta praksa zatvaranja, što se napravilo da se ti logori zatvore. Neki su kampovi navodno zatvoreni od e, strane vlasti ili kako god ih želimo nazvati. Ali koliko je ljudi slobodno sada i gdje se oni sada nalaze? Što je sa ljudima u Nigeru? Oni su evakuirani, poslani u tu zemlju i sada su tamo zaglavljeni. Države članice puno pričaju o tim povratima, onda se obvezuju da će uzeti toliko i toliko ljudi kroz ove programe preseljenja, pa me zanima koliko su ljudi doista ugostili. Možete nam dati brojčani pregled. Na koncu stalno, govorimo o borbi protiv trgovaca ljudima. Međutim, imam osjećaj da to još uvijek tamo raj za te kriminalce i to je rezultat naših politika koje vi nazivate uspjehom. Hvala, zastupnica Strik. Hvala našim gostima na izlaganjima. Imamo jako puno informacija o, o stanju u Libiji. Imamo grozne opise uvjeta u toj zemlji, vi to priznajete. Imamo također jedno izvješće o situaciji u Libiji. To nas je šokiralo, nema nikakve odgovornosti, velika nekažljenost, nema nikakve sigurnosti za izbjeglice i migrante. Pa me zanima što je Europska unija radi po pitanju odgovornosti, dakle, putem svojih kanala. Vi kažete da su potrebne promjene pa da, ali zašto onda Evropska unija ulaže samo u gradnju kapaciteta tamošnje obalne straže, a ne u ostalo? Što još možemo poduzeti? I pitanje povrata u tu zemlju. Ne bi li to također trebalo uvjetovati sigurnošću migranata u toj zemlji? Znamo za zatvaranja tih ljudi, grozne uvjete, situacije u centrima za smještaj i zadržavanje. Trebali bismo prestati financirati obalnu stražu koja stavlja ljude u tu situaciju. Nismo li onda suodgovorni za ono što se događa tim ljudima kada su putem naše podrške i novca vraćani u tu zemlju? Dakle, koji su to centri zatvoreni do sada? Govori se o alternativama za te centre. Koje su to alternative? Dakle, što to komisija i služba za vanjsko djelovanje smatraju sigurnom alternativom? Što radimo da bi se poradilo na preseljenju iz Ruande nigere i tako dalje? Čuli smo i dokument koji je procurio vezan uz operaciju Sofija, to se kontrolira putem telefona primjerice, pa to nije način na koji ćete doznati što se doista događa na terenu. Dakle, što se tu može napraviti da bi se situacija poboljšala i da bi ona postala transparentnija? It'll be ID. Analiza Tardino, but I don't see her. Na redu je Analiza Tardino, ali ne vidim ju. Tu sam, kaže zastupnica. Yes, you are. Please, floor yours. Sì, eh, grazie presidente, mm, Hvala vam na izlaganjima. Evo, čujemo ovdje da svi govore jednim glasom, a to je da Evropska unija kaže da nešto poduzima, ali to nije dovoljno. Bez obzira na različite ideologije, svi se možemo složiti da migracijski tokovi, pitanje migracijskih tokova još nije riješeno. Govori se o ovim centrima u Libiji u kontekstu centara za zadržavanje. Mi smo prvi koji govore da treba štititi građanska prava osoba. Međutim, potraga i spašavanje u sredozemlju ne mogu biti rješenje. Ne možemo nastaviti tolerirati invaziju naša kontinenta i to su naši sugrađani jasno poručili. Dakle, htjeli bismo da se ovdje konačno donesu neka rješenja. Čuli smo od naših gostiju kakva je situacija, koji su problemi, pa mi to već znamo. Međutim, do danas još nismo došli do rješenja tih problema. Želimo da se stabilizira situacija u Libiji Iza Libije se nastavlja jedan ogroman kontinent i potrebno je pronaći mirna i stabilna rješenja za ovaj problem. Hvala. E Hvala lijepo Prokačini u ime kluba ECR. Eh, ricordare come tutto è iniziato perché spesso lo dimentichiamo. Htjela bih vas podsjetiti kako je se počelo. Sve je počelo vo jednostranim e, vojnim djelovanjem Francuske republike u Libiji. O tome se uopće nije raspravljalo, ne samo ovdje u Europskom parlamentu, već e, nigdje. I to vam puno govori o nesposobnosti Europske unije da se ujedini oko važnih pitanja, primjerice vanjske politike. Počevši od toga što se dogodilo 2011 vidimo koje su posljedice i svi tome svjedočimo. I te posljedice su dovele do humanitarne katastrofe koja se odvija pred očima sviju. Sada u Libiji imate jednu vlast. Evropska unija treba izaći iz ove situacije nedosljednosti. Trebamo ocijeniti je li ta vlast u toj zemlji legitimna ili nije legitimna. Ukoliko ona jest legitimna, tada je legitimna i njena obalna straža. I Europska unija se ne može tu onda baviti meritumom, primjenjivati nekakve sanitarne kordone u odnosu na pojedine časnike u toj obalnoj straži. Treba se utvrditi je li tamošnja vlast legitimna ili nije. Jednako je sa centrima za prihvat Ja ne sumnjam da su tamo humanitarni uvjeti grozni, ali ukoliko ste priznali legitimnost tamošnje vlasti, barem kada je riječ o Tripoliju, tada Evropska unija treba biti tamo prisutna, treba biti prisutna sa svojim e, službenim organizacijama, dakle prisutna u tim prihvatnim centrima za migrante. I ne smije odustati od provedbe svoje vanjske politike. Osjećaj koji imam je da se Europska unija za promjenu brine da bude ujedinjena oko manje važnih stvari, a tamo gdje bi trebali biti jedinstven i snažan blok i djelovati na dosljedan način, tu ne možemo donijeti eh, jednoglasna rješenja i u skladu sa tim djelovati. GUE representative, I understand, Claire Daly. Sada, riječ ima klub GUE, Claire Daly. Evo tu sam. Šokantna je razlika između riječi koje smo čuli od naših gostiju i onoga što se poduzima od strane Europske unije na terenu. Znamo da je situacija u Libiji nešto još i gore od barbarizma, a evo tu smo čuli da sve brinemo za kršenje ljudskih prava i situacije u centrima za zadržavanje, kada znamo da je Europska unija tamo ključni dionik kada je riječ o povratu ljudi u te iste centre. To naše zračne snage vide gdje se nalaze ljudi na moru, jave obalnoj straži gdje se nalaze, lokalna milicija ih potom vraća i oni su žrtve nasilja i trgovine ljudima i onda se brinemo za ljudska prava. To su dvostruki standardi i licemjerje, doista mi je već zlo od svega toga. Mi smo oni koji su krivi za ovo. Pa istina je, krive su i države članice kada je riječ o uzrocima političke krize u toj zemlji. Sada se tu pokušava naći rješenje. To je doista skandalozno. Ljudi koji su evakuirani, njih tisuća, gdje su oni nestali? također me zanima s ljudima koji su se dobrovoljno vratili, 50 tisuća, koje su oni nacionalnosti, kamo su se vratili. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, kada je riječ o privremenom srednjeročnom izvješću, htjela bi čuti podatke vezane uz korištenje uzajamnog fonda u Libiji. Hoće li to biti dostavljeno Europskom parlamentu? Hoćete li surađivati sa nevladinim organizacijama o svemu tome? Jer moramo početi preuzivati odgovornost za svoje djelovanje. Nije dovoljno ovdje govoriti prazne priče kada znate da na terenu radimo suprotno od toga. Thank you. Now, we got also coordinators involved in this. Hvala. Imamo koordinatore kolege iz e, odbora Droja. Vidimo da je kolegica Lima navedena, ali nje nema. Izabel Santos. Nje nema. je If Želi netko govoriti u ime kluba SID. Evo izvolite, zastupnica Arena. Hvala. U ime kluba SED imamo pitanja u ime pododbora DROA, onome što smo čuli. Pridružujem se onome što je rekla kolegica Sipel. Libija je nesigurna zemlja, mislim da se svi mogu oko toga složiti. I kada je riječ o poštovanju ljudskih prava, ne možemo se oslanjati da se to zbilja događa i kada je riječ o migrantima, o situaciji s migrantima u toj zemlji. Govorili smo o zemljama partnerima, Niger i Ruanda. Koji su to uvjeti za prihvat koji se moraju zajamčiti? Dakle, imamo situaciju sa ljudima koji se nalaze u Libiji, a koji bi trebali biti preseljeni u te zemlje. Da li bismo mogli čuti više informacija vezano uz uvjete prihvata Posjetili smo jedan centar za prihvat, eh, htjeli smo posjetiti jedan centar za prihvat u Ruandi, međutim to nije bilo moguće, pa me zanima možete li nam i to iskomentirati također. Imamo čitav niz eh, država koje su žrtve destabilizacije u situacije u Libiji, to su zemlje Sahela, dakle one koje dijele granicu sa Libijom i one su destabilizirane, i njima se događa, e, događa veli pokreti stanovništva. I dakle sve povezano sa destabilizacijom u Libiju. Kako se o tome vodi računa, a da bi se preveniralo nastajanje migratornih tokova u tim zemljama. Na koji način Europska komisija radi dakle, na ovom učinku destabilizacije Libije na druge zemlje u tom području? Madam Arena. Now for renew, I suggest it, uh, it'll be Irina von Wiese, if she's in the room. She will... Ne vidimo predstavnike kluba Renew. You are. <laughs> you are. You are entitled to. Aha, tu ste, pa možete govoriti ako želite. Vi ste koordinatorica odbora. Druga, izvolite. Pa ja ću dati riječ kolegi Nartu, kaže zastupnica. Ja sam eh, primijetio zastupnika Narta. Htio, bih, htio sam mu dati riječ u drugom krugu. Koliko vi želite govoriti u prvom, krugu, možete. Dobro, slažem se sa kolegicom Interveld koja je već govorila. Jasno je da povrati u Libiji nisu, Libiju nisu prihvatljivi. Nije to sigurna zemlja. Htjeli bismo čuti što je sa situacijom u privatnim centrima. To je evo sve što sam htjela dodati, kaže zastupnica. And now for Klub zelenih, Hanna Norman. Nema je. Da, Zastupnica Saturi, zastupnica Saturi, hoćete li vi govoriti? Hvala vam. 3. lipnja je Međunarodni kazneni sud e, primio tužbu protiv Europske unije zbog situacije u Libiji. A vidite kako se paradigma mijenja. Mislim da je to važno uzeti u obzir. Stvorili smo jedan sustav sustav kojim štitimo svoje granice, a time e, sudjelujemo u kršenju ljudskih prava i mene je zbog toga sram. Ne možemo prihvatiti e, da se, da se škodi ljudima da bismo mi štitili svoje granice. Ukoliko ne dokinemo tu praksu, ne možemo izaći iz ove situacije. Danas su ljudi roba moramo preuzeti svoju odgovornost. Što više tamo unosimo novca, to više favoriziramo tamošnji sustav. Trebamo prestati financirati taj sustav, trebamo prestati slati tamo ljude, to je mjesto koje nije sigurno i moramo raditi na pronalasku alternativa. To je odgovornost Evropske unije. Ok, merci. Hvala vam. Klub IDEA, zastupnik eh, Berg. Nema ga. ECR. Zastupnik Črnecki. Nema ga. For GUE, Miguel Urban. Miguel Urban, klub GUE. Nema ni njega. If you will, Mr. Popovski, Gospodine Popovski, gospođo Grau, ukoliko želite možemo ovdje dakle stati s pitanjima. Pa ćemo onda preći na drugi panel i tamo ćemo dati riječ kolegama koji su se javili za riječ. Riječ ima e, zastupnik Moraješ, evo izvolite imate riječ. So still on the first second whatever. Hvala. Dakle, radi se o pitanjima iz prvog kruga, ali tako? Da, hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam među ona tri zastupnika koji su bili u Tripoliju. Mislim da su se uvjeti još dodatno pogoršali. Doista situacija je tamo grozna. Moramo točno znati što se događa u tim centrima za zadržavanje i kao što sam rekao, situacija je doista zabrinjavajuća. Mi smo u kontaktu sa libijskim vlastima i pitanje je sada kako ćemo postupiti vezano uz ozbiljnost situacije i kondicionalnost. Mm, Zanima me, hoće li Europska komisija još jedan puta razmotriti suradnju sa libijskim vlastima i hoće li postaviti konkretne rokove, konkretne uvjete, se puštanje na slobodu migranata koji se tamo bez ikakvog razloga drže zatočenima u tim centrima za zadržavanje Zatim kao drugo, vezano uz kazneno pravne aspekte entry exit i UNHCR. E, UNHCR traži pristup svim e, centrima u skladu sa konvencijom o izbjeglicama. Da, znam, nemamo baš puno vremena, ali ja bih ipak zamolio Europsku komisiju da nam da detaljne informacije o tome kako će pratiti situaciju u centrima, koji će centri biti zatvoreni, hoće li biti zatvoreni, koliko će e, ljudi biti pušteno na slobodu i tako dalje. I postavlja se pitanje hoćemo li sada intenzivirati mjere jer e, situacija do sada nije baš bila transparentna. Mislim da bismo ju trebali učiniti transparentnijom i Europska unija plaća doista e, veliki iznos za pomoć e, Libiji, pa bismo doista trebali inzistirati na većoj transparentnosti. Htjeli bismo dobiti više informacija o tome što se tamo trenutačno događa, jer kao što sam rekao, uvjeti u tim centrima su doista jako, jako loši. Hvala. Hvala. A sada gospodin Köster. Hvala. Hvala i na vašem kratkom izlaganju. Imam još jedno pitanje vezano uz situaciju u Libiji i postupak registracije, odnosno prijave migranata i kako možemo osigurati da taj postupak bude sigurniji za same migrante i kako se možemo pobrinuti za to da UNHCR zabilježi e, dolazak migranata iz svih zemalja, ne samo iz onih novih zemalja. Hvala. A sada gospođa Keller. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Popovskom e, na izlaganju i svima ostalima. Slažem se s vama. Libija doista ne funkcionira to je propala država. Ljudi su zatočeni u nevjerojatnim uvjetima i svi se slažemo oko toga, svi zastupnici, oni koji se bave ovime u Europskoj komisiji također dijele naše mišljenje. Gospođo Gro, vi ste dosta dobro upoznati sa situacijom. Rekli ste da činimo male korake, ali da to što činimo nije dovoljno s obzirom na ozbiljnost situacije. Pa se postavlja pitanje u kojem smjeru bismo trebali ići, što možemo još poduzeti. Svi mi pokušavamo učiniti više. E, želimo pomoći e, tih 400 tisuća migranata koji su zatočeni u tim dramatičnim uvjetima. Dakle, Zanima me što vi mislite što bismo mogli učiniti kako e, se ne bi kršila ljudska prava. Puno hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja ću sada navesti samo činjenice, a ne mišljenja. Migranti u Libiji nisu bili tamo kada je rat započeo. Oni neprestance dolaze u Libiju i oni su doživjeli svašta, stvari koje si ne možete ni zamisliti. I oni znaju što se događa u Libiji, na unatoč tome dolaze. Ja sam također bio u centrima za zadržavanje, razgovarao sam s migrantima, mislim da se itekako isplati razgovarati s njima, ne samo sa vlastima, jer oni točno znaju kojim rizicima se izlažu. Oni to točno znaju. i e, oni u kontroliranim e, područjima odlaze na brodove, ali ta područja kontroliraju e, skupine i doista moram reći da ja nemam riječi za tu situaciju. Isto tako imamo veleposlanstvo Europske unije u Tunisu, ali mi ne možemo znati što se događa u Libiji. Dakle, ako sjedite u hotelu sa pet zvjezdica, vi ne možete znati što se događa na terenu. A kako ćemo onda znati kamo odlazi novac koji šoljemo tamošnjim vlastima? Mi uopće ne znamo što se s tim novcima čini i mi ne možemo iz Tunisa pratiti što se tamo događa. Doista nemam riječi. I mi moramo bolje kontrolirati ta područja. I svi brodovi polaze iz te kontrolirane zone, ali libijska strana ne priznaje to područje. A želim reći još jednu stvar. Kako bismo znali što se doista događa u Libiji, moramo pomno praziti situaciju, ne samo na papiru, već i u stvarnosti. Ja bih rekao da e, oko pet e, e, letova tjedno polazi od tamo. Dakle, zračni promet je dosta intenzivan, ali Eto, sjedite na jedan takav avion i odite tamo, pogledajte kakva je situacija. Ja sam to učinio. Savjetujem i vama da to učinite. Mislim da nema smisla da se bavimo nekakvim spekulacijama, da govorimo o stvarima o kojima uopće ništa ne znamo. Radi se o ratu, tamo je pravi rat. I ako sada kažete da bismo to mogli nekim konkretnim mjerama riješiti, mislim da to nije realno. Postoji vrlo velika razlika između e, naših e, htjenja i stvarnosti. Ja predlažem da bismo sada trebali prestati e, se baviti fiktivnom politikom ovdje u parlamentu i u odboru na, za vanjske poslove i trebali bismo pokrenuti jednu misiju, misiju tamo na licu mjesta da vidimo točno kakva je situacija. I kao što sam rekao, ja sam već bio tamo i to si tekako isplati. Otići tamo i vidjeti što se događa. Mislim da bismo se prestali, trebali prestati baviti nekakvim metafizičkim banalnostima. Hvala. Imamo baš više puno vremena. A sada riječ dajem gospođi Holzerhani. Gospođi Asahlani. Ja ću govoriti na švedskom, tako da molim vas da stavite slušalice. Hvala što ste mi dali riječ, gospodine predsjedavajući. Eh, doista sam sa smješkom eh, popratila komentar o Libiji, jer eh, do 1952. rečeno je da je Libija bila talijanska kolonija. No dobro, o tome ćemo kasnije raspravljati. No, ja bih postavila jedno direktno pitanje Europskoj komisiji vezano u sve što je rečeno. Zatim rečeno je i da je Libija propala država. Mm, Kani li Europska komisija e, s obzirom na jačanje suradnje sa Libijom kane li spriječiti e, migrante u prelasku Sredozemnog mora, no pitanje je da li je to legitimno s obzirom na brojke, s obzirom na ono što smo čuli i što je rekao kolega iz Renew Europa. Dakle, rekao je da mi uopće nismo upućeni u to kakva je situacija tamo, na licu mjesta. Mi šaljemo novčanu pomoć i oružanim skupinama koji e, bi migrante trebali spriječiti u prelasku Sredozemnog mora. Da li Europska komisija doista misli da je to legitimno da i dalje surađuje sa Libijom i da sklapa s njom takve sporazume? Hvala. Hvala. A sada gospođa Bjork ima riječ, izvolite. Hvala. Imam samo jedno kratko pitanje. Rastući broj e, onih koji e, se svojom voljom vraćaju, primjerice u Libiju i Eritreju, kako vi želite osigurati da se načelo e, ne prihvaćanja doista, e, da se načela prihvaćanja doista i pridržava i da se pridržava, da se ne krši međunarodno pravo. To su projekti koje je financirala Europska unija i koje također provodi Međunarodna organizacija za migracije. Zatim još nešto, jučer smo čuli izvješće od International Aid Aid Watch Community i čuli smo da se tamo koriste neka nezakonita sredstva kako bi se spriječile migracije u Europu, a to doista podriva sve što Europska unija čini kroz vanjske kanale pomoći. O tome moramo raspravljati. Mi razaramo sustav za koji smo se borili u okviru održivih ciljeva razvoja. Moramo tome stati na kraj i današnji sastanak je pravo mjesto za to. Ne bismo trebali više slati novčanu pomoć. I e, želim napomenuti još nešto što su već rekli kolege. Suradnja je europska sa njima je doista zabrinjavajuća isto kao i sa Libijskom obalnom stražom. Hvala. Mislim da su svi zastupnici dobili riječ, svi koji su se javili za riječ. Ako nisam nikoga zaboravio, Onda bih dao još jedan puta riječ sudionicima panela kako bi odgovorili na sva pitanja koja su postavljena. Izvolite, gospodin Popovski, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala i zastupnicima na njihovim pitanjima. Dosta pitanja je postavljeno, ja ću pokušati odgovoriti na sve. Za Počet ću sa činjenicama i brojkama kojima raspolažemo. Naravno, ne raspolažemo svim brojkama, nemamo pristup svim područjima, a to, ste mnogi, a to su mnogi od vas i primijetili. Ove godine je Libijska obalna straža Dakle, tu imamo mornaricu i imamo e, obalnu e, policiju i oni čine obalnu stražu i e, broj koji su izgubili život ove godine je e, manji nego onih nego broj 2016. 2017. No, naravno situacija nije savršena, to ne tvrdim. I dalje je 4400 osoba u centrima za zadržavanje. Imamo oko 18 centara za zadržavanje u Libiji, no samo neki od njih redovito izvještavaju libijska tijela za borbu protiv nezakonitih migracija. Dakle, to je vladino tijelo koje je odgovorno za ta izvješća. I neki centri, u neke centre za zadržavanje nemamo nikakvog e, pristupa, jer njih kontroliraju pobunjenici. To mora imati na umu, primjerice u Tažuri. Libijska vlada je rekla da će se centri za zadržavanje zatvoriti. Neki od njih i jesu bili zatvoreni, odnosno ispražnjeni, no potom su došli novi ljudi, novi migranti. Oko 500 to njih, koliko mi to možemo procijeniti, je bilo zatvoreno, a polovica onih koji su vraćeni u Libiju uopće ne bivaju e, premješteni u te centre za zadržavanje, već u određene zajednice diljem e, zemlje, tako da nažalost nemamo pregled što se tamo točno događa. Što se tiče vraćanja, 50 tisuća njih je e, vraćeno i e, to se čini u suradnji sa UNHCR-om. Uglavnom se vraćaju u zemlje porijekla i mi podržavamo takva vraćanja, pogotovo reintegraciju tih ljudi u društvo. Što se tiče Ruande i Nigera i tu imamo određena ograničenja. Niger je do sada pokazao veliku otvorenost i volju što se tiče prihvata ljudi, ali kapaciteti su ograničeni. I ako naše države članice ili neke druge države neće primiti e, te ljude, onda smo opet na početku, jer onda cijeli naš sustav ne funkcionira. oko 2000 ljudi vraćeno je odnosno pribljeno iz Nigera u e, Belgiju i neke druge europske zemlje. I još 300 ljudi čeka u Nigeru. Njihov zahtjev za premještanje je e, dobio pozitivan odgovor i oni će biti premješteni. Dakle, takva je situacija, ali potrebno nam je više onih država članica ili trećih zemalja poput Norveške i Kanade koji su spremni na to, jer inače cijeli sustav ne funkcionira. Dakle, Libijska obalna straža spašava ljude doista, ali onda taj e, začarani krug započinje iznova. E, u Europi se vodi rasprava o tome i o Dublinskom sporazumu, no o tome ne mogu ništa reći jer to nije u mojoj nadležnosti. Ja mogu uputiti samo na ono što je rekla Ursula von der Leyen na plenarnom zasjedanju u Strasburu. Ona je rekla da je spremna na to da e, izradi e, novi prijedlog za sustav azila i migracija i Nadam se da će uskoro započeti s tim. Naravno da je teško pratiti situaciju na terenu jer naša sredstva su ograničena. Mi radimo sa partnerima, surađujemo s njima i barem neke organizacije imaju svoje e, suradnike tamo, primjerice UNHCR i tako dalje i oni nam pomažu. Imamo 11 e, misija koje smo organizirali na licu mjesta za praćenje situacije. Neke od njih još pripremamo. Dakle, mi činimo sve što možemo s obzirom na uvjete. No, e, pristup nam je i dalje otežan. Zatim e, rečeno je da bi je također trebao e, ponovno izgraditi e, svoju delegaciju, pojačati svoje izaslanstvo tamo, ali situacija je trenutačno preopasna, dakle to nije izvedivo. Postoji samo jedno veleposlanstvo Tripolisu iz Europe koje može obavljati svoj posao, a to je talijansko. I naš cilj je da u širem opsegu provodimo misije i da šaljemo ljude koji tamo pomno prate situaciju. Zatim, Libijska obalna straža, rekao sam već, postoji e, mornarica i policija. Što se tiče edukacije, tu smo već rekli dosta toga. Mi preko talijanskog ministarstva unutarnjih poslova surađujemo sa obalnom stražom, proveli smo neke edukacije, dakle mi ne pružamo vojnu pomoć libijskoj mornarici, već se naše edukacijske mjere usredotočuju na zaštitu ljudskih prava i tako dalje. Postavljeno je specifično pitanje vezano uz e, vezu Libije sa e, zemljama Sahela i oni surađuju u borbi protiv terorizma i naravno surađuju i s nama i to će se itekako odraziti na situaciju u Libiji i na migracijski pritisak. Zatim, rekli smo da je migracija potrebno da kriminalizirati. U Libiji je već kazano djelo kada nezakonito pređete granicu i često smo već rekli da tome treba stati na kraj. Ja osobno sam bio u Libiji i pogledao sam kako izgledaju ti centri za, za zadržavanje i uvijek sam e, govorio da ne smijemo toliko kriminalizirati migracije, a libijska strana govori da, ali mi nismo potpisali nikakve konvencije i zato nemamo ni partnere unutar HCR a i tako dalje, ali to nikamo ne vodi. Zatim imamo trilateralnu radnu skupinu Afričke unije, Europske unije i Ujedinjenih naroda i vrlo je aktivna bila i gospođa Mogherini koja je e, pokušala intenzivirati tu suradnju i stalno smo naglašavali kako ne možemo ovako nastaviti. Još o financiranju i činjenici da surađujemo s agencijama u Libiji, pa to je ograničeno, kao što sam već prije spomenuo. Više od polovica našeg financiranja preko uzajamnog fonda za Afriku tiče se toga da se želi zaštititi ljude, pružiti pomoć onima koji su potrebiti. I uvijek radimo putem naših međunarodnih partnera, UNICEF-a, UNHCR-a, nekih europskih agencija koje su prisutne na tlu. Ne pružamo izravnu proračunsku pomoć libijskoj vladi. Te ne, isto tako ne namjeravamo to niti promijeniti zato što nam situacija to ne dopušta. Opet ću proći kroz bilješke koje sam si zapisao, onda ima nekih specifičnih pitanja, posebice što se tiče brojki, na to ćemo se vratiti vama sa točnim informacijama kako bismo bili transparentni. Samo želim najaviti da ćemo opet raspravljati o našem financiranju eh, u Libiji općenito gledano na sastanku odbora eh, uzajemnog fonda za Afriku koji će se 10.12. naći i tamo smo pozvali već i predstavnike ovog doma na taj sastanak te se nadam da će nam oni moći eh, se, se tamo pridružiti. Hvala sada gospođo Grau za kratke završne riječi vezano uz vaša pitanja. Molim vas e, maksimalno 10 minuta kako bismo onda započeli e, na vrijeme sa drugim panelem, panelom. Moramo čuti i neke zaključne primjedbe na kraju od strane e, predsjednika izaslanstva za odnose s državom Magreba, gospodinom Kocelinom, koji je već ovdje, pa izvolite. Mislim da mogu biti i kraće od toga jer je gospodin Popovski pokrio mnoga pitanja. Krenuo bih od pitanja gospođe Keller o malim ili velikim koracima. To je doista važan element za naša buduća razmišljanja o ovome i rekla sam i da će to biti visok prioritet i u budućoj komisiji. To je naravno vrlo važan aspekt. Ono što sam prije rekla je to da bi moglo doći do velikih promjena ako ćemo pružati podršku kroz proces kojim predvodi Ujedinjene narodi kako bi barem uspjeli ostvariti primirje peke u jednom trenutku. Tu se razgovori o tome trenutno odvijaju i to bi naravno bila prva velika prekretnica u toj situaciji. Kao što znate, odvijaju se rasprave i konferencije o tome, dakle, dok ovome govorimo se to trenutno događa i nadam se da će nam to dopustiti odgovoriti na mnoga ova pitanja koje ste postavili. Da, dakle, ne koristimo samo male korake, već da dođe do jedne prekretnice i da onda imamo drugačiji pristup. Što se tiče naših tema, pa to je već dosta pokrio gospodin Popovski, ali evo ovo se tiče jednog šireg e, konteksta. Samo da budem u potpunosti jasna, nadam se da sam bila jasna i prije, ali još jedno bih se htjela osigurati da sam jasna. Što se tiče gospođe Intfeld o centrima za zadržavanje, mi smo vrlo jasno uvijek tražili da se ti centri zatvore i opet, to je vrlo teška stvar. Gospodin Popovski je to objasnio. Mi znamo da, se, da su se tri centra zatvorila ali neki su prazni, ali istodobno nisu zapravo zatvoreni u potpunosti i onda se možemo ponovno ponašati u situaciji gdje se izbjeglice drže e, u centrima za zadržavanje u gradovima mi ih i financijski podržavamo, kao što je gospodin Popovski rekao, dakle ne izravno libijskoj vladi, već putem e, posredničkih tijela koja su i tu prisutna s nama, da vidimo da im se uspostavlja dovoljno hrane, sanitarnih e, potreba e, i pristupu zdravstvenoj njezi. Mislim da je to isto tako jedan važan sastavni dio ove slike. Što se tiče različitih operacija. Želim reći da s pomoću europskih operacija nikad ne vraćamo migrante u Libiju. To je vrlo važan element. Mi ne podržavamo samo Libijsku obalnu stražu, već je naravno gospodin Polovski rekao da naša pomoć nadilazi to i ja sam i u uvodnim izlaganjima rekla da pokušavamo povećati kapacitet upravljanja e, što se ne tiče samo obalne straže, a u slučaju libijske obalne straže naravno radi se o tome da želimo povećati njihov kapacitet da obavljaju svoj rad u skladu sa međunarodnim standardima, to je cilj. Mislim da je to vrlo jasna e, premisa vezano uz to. Postavljeno je pitanje također i o okviru za rad e, u sklopu operacije Sofija. Kao što znate, vijeće je dalo mandat operaciji Sofija, što znači da operacija Sofija mora raditi u okviru tog mandata. Naravno da se to redovito može revidirati i da postoji taj element praćanja koji je uključen u buduće revizije ali imat ćete i detaljniju raspravu sa gospodinom Sahanovom kasnije i mislim da biste to tada trebali još spomenuti. Da provjerim imali li još nešto što se tiče uvjetovanosti. Opet, gospodin Popovski je na to odgovorio, ali evo s naše strane samo da kažem, što se tiče europskih institucija, da je uvjetovanost pomoći koje pružamo u drugom civilnom društvu, međunarodnim organizacijama, naravno, takva da je to teško povezati sa promjenom u Libijskoj državi. To je sasvim dio naših razmišljanja, kao što je gospodin Popovski naznačio, ali svakako je to nešto što treba i dalje imati na umu. Hvala, to je to. Hvala. Hvala vam što ste nam pomogli s vremenom. Ali ja predlažem da ipak održimo drugi panel i predlažem da zaključne izjave imali UNHCR pristup onim 50 tisuća ljudi koje Europska unija financira za dobrovoljni povrat? Imamo li pristup njihovom screeningu? Želite li nešto reći i odgovoriti na to specifično pitanje koje je postavila gospođa Bjork? Ona je samo htjela od vas odgovoru da ili ne. Mislim da ćete od UNHCR-a nešto o tome čuti za koji trenutak. Krenut ćemo sada s drugim panelom jer još imamo sat vremena do kraja naše rasprave. A nakon toga imamo i daljih točaka na dnevnom redu koje moramo odraditi. I stoga, ako mi dopustite, započnemo sada sa drugim panelom. Za taj drugi dio, vezano uz raspravu situaciju u Libiji, imamo panel koji se sastoji od izlaganja. Kao prvo, gospođa Anabel Roy Granjon, ona je više službenica za vanjske odnose pri Agenciji Ujedinjenih naroda za izbjeglice, dakle UNHCR-u, što znači da imamo tu predstavnicu te e, agencije. Zatim je s nama isto tako i Ole Henikson, on je glavni regionalni direktor za EU, e NATO i e, za europsku politiku susjedstva iz Međunarodnog ureda za migracije. Imamo s nama gospođu Ellen van der Velden, višu operativnu savjetnicu za Libiju iz Liječnika bez granica. Zatim isto tako Imogen Sadberi, direktorica eh, iz Međunarodnog odbora za spašavanje eh, pod kraticom na engleskom IRC u Bruselu. To je panel sa četiri člana i stoga vas molim da se svi pokušate što više pridržavati zadnog vremena kako bismo imali onda vremena za koordinatora i za ostale članove, da im damo riječ. Imamo sad vremena i 10 minuta za to i stoga pokušamo praviti najbolje što možemo. Kao prvo ćemo čuti nešto od gospođa Nabel Roy Granjon koja predstavlja UNHCR. Izvolite, imate riječ. Thank you uh, Hvala vam lijepa, hvala odboru LIBE i pododboru DOA te izaslanstvu za odnose s Makrebom na organizaciju ovog sastanka te na pozivu upućenom nacr u Nažalost, uvijek aktualno raspravljati o toj situaciji u Libiji jer znamo da se situacija ne poboljšava. Zračni napadi, mm, borba se i dalje nastavlja i otprilike tisuću osoba je umalo od početka sukoba, uključujući i civile. Država je podijeljena na istok i zapad, kao što znamo, te na jug. A strani dionici se sve više uključuju u taj sukop, te Libija postaje jedan rat putem posredništva, kao što možemo pročitati u novinama i to situaciju, kao što je već i rečeno, čini jako složenom. Posebni predstavnik glavnog tajnika, gospodin Salami, je jako E, svjestan zbog te situacije zabrinut, kao što znate. Samo želim podsjetiti da oni koji su najviše pogođeni tom situacijom u Libiji su zapravo sami Libici i dalje imamo nekih 300 tisuća interno raseljenih Libijaca u toj državi od 2001. godine. Mnogi se nisu mogli vratiti kući od tada i imamo jedan novi val e, raseljenja ljudi sa 180 tisuća naseljenih osoba, što je zatim eh, potaknulo međunarodnu zajednicu da pruži humanitarni odgovor eh, za naseljene osobe. Sve u svemu su humanitarne potrebe u porastu i svi mi zajedno, iz drugi, eh, koordiniramo naš odgovor na to. UNHCR pruža robu koja, se ne tiče hrane, pruža pomoć u obliku gotovine i ono što zovemo projekte za brzu pomoć, što znači rehabilitacija javnih usluga, škola, bolnica, gdje je to potrebno, kako bi od toga svi imali koristi. Dakle, libijsko stanovništvo, migranti i izbjeglice, svi koji se nalaze na tim područjima. Samo uzgled rečeno, i da se osvrnem na ono što je gospodin Nart s pravom rekao, nemamo imamo jednu stvarnu perspektivu za budućnost, jedan osjećaj o izazovima tamo. Trebamo reći da imamo 122 nacionalnih službenika u toj državi. Oni su tamo u Tripoliju prije svega i sigurnosnih razloga, ali neki su i u Bengaziju i Misati. A 55 međunarodnih službenika, od njih samo pet je u Tripoliju i uskoro će ih biti osam, ali ne više od toga. To je zbog sigurnosne situacije s jedne strane, ali s druge strane i zbog toga što je našim kolegama teško dobiti vizu da dođu na područje Libije. To je jedna od prepreka e, za rad na terenu. Što se tiče situacije migranata i izbjeglica, nadam se da nisam već na deset minuta. koji se nalaze u toj državi, želim reći da je vrlo važno da i dalje razlikujemo između migranata i izbjeglica. Obje skupine imaju različite potrebe što se tiče humanitarne zaštite, općenito zaštite u Libiji, a imaju različit status, različita prava prema međunarodnom pravu i zbog toga smo e, ovdje prisutni ne samo NHCR, već i IOM. Kao što znate, Libija je dugo država za migrante i procjenjuje se da postoje 600 do 800 tisuća stranaca u toj državi koji tamo dugoročno boravi i rade. Od toga nekih 45 tisuća ljudi su registrirani pri UNHCR-u, uključujući i velik udio među njima koji su pakistanci koji su tamo već dugo vrijeme. Većina tih ljudi žive u um, urbanim središtima te su isto tako žrtve nasilja i sukoba. I sami se snalaze a e, humanitarni dionici im pritom pomažu, kao što sam rekla. Mi smatramo da od tih ljudi imamo 3300 osoba koji se nalaze u rizičnim područjima, u opasnim situacijama i stoga im treba pronaći sigurno sklonište. Od te brojke kao što već rečeno, nekih 4500 i dalje se nalaze u centrima za zadržavanje, osim te najave, unatoč te najave koje smo čuli, e, taj sustav nije promijenio i oni koji su u centrima za zadržavanje su zapravo oni koji su prolazili kroz Libiju i koje su, se, koje su pronašli i spasili na moru ili pak koje su pronašli na kopnu. 18 ili 20 centara za zadržavanje postoje, kojima imamo pristup, ne redovito, ali možemo dobiti pristup e, s vremena na vrijeme. Bilo ih je mnogo više, mnogi su zatvoreni, a ima i mnogo daljnjih neslužbenih centara koje krijumčari i trgovci ljudima e, vode za koje mi ne znamo i to je nešto što još i e, komplicira e, taj pokušaj da pokušavamo procijeniti situaciju vezano uz zadržane osobe. Naravno možete pročitati koliki je broj centara za zadržavanje zatvoreno, koliko ih je još otvoreno, no to je vrlo nestabilna situacija eh, libijske vlasti nas ne obavještavaju dobiti o tome, a kamoli krijomčari i ne znamo što se događa onda sa tim ljudima nakon toga. To je sastavni dio ovog izazova kojeg imamo. Uvijek smo zajedno sa Europskom unijom i sa međunarodnom zajednicom pozivali na to da se prestane sa tim centrima za zadržavanje. Kao što znamo, uvjeti tamo nisu prihvatljivi i to uopće nije niti prihvatljiv sustav općenito. Kada smo dobili pristup onda ne idemo samo tamo kako bismo kontrolirali, identificirali ljude e, koji su zanimljivi za UNHCR, kako bismo ih registrirali u naš sustav, kako bismo procijenili situaciju, već isto tako provodimo više od tisuća posjeta ove godine, 2019. godine. To nam omogućava da neke od tih ljudi oslobodimo u suradnji sa libijskim vlastima koje uspijevamo tamo identificirati. Od tih 4500 ljudi koji su u tim centrima, otprilike 2600 ljudi, najvjerojatnije jesu ljudi kojima bi trebala pomoć UNHCR-a. Koje su alternative zadržavanju? Pa, odgovor nije jednostavan. Prva alternativa za zadržavanje je mehanizam e, za e, evakuaciju, za hitnu evakuaciju koji je na snazi od kraja 2016. godine i tu dobijamo financijsku pomoć Europske unije, ali i drugih donatora. Od tada, od početka tog mehanizma, uspjeli smo iz centara za zadržavanje 1689 osoba osloboditi. Bilo da ih se prebaci nekamo drugdje u Libiji bilo da se evakuiraju iz države. Sada nekoliko brojka oko tog mehanizma za hitnu evakuaciju. Vezano uz onaj povratak i e, vezano uz preseljenja za koje je UNHCR odgovoran. Dakle, od početka tog mehanizma i tema nekih 4430 osoba je do sad prebačeno iz Libije. Da pojasnim onda od čega se sastoji ta brojka. Gotovo 3000 ljudi evakuirano je e, ka Nigeru u sklopu sporazuma sa nigerskim vlastima. Kao što znate, imamo i sporazum sa ruanskim e, vlastima da uspostavimo jedan drugi tranzitni mehanizam tamo. Nekih 200 osoba je tu već e, evakuirano. 800 Eh, osoba pomoću humanitarnih koridora je prebačena u Italiju, 550 eh, u Rumunsku, u eh, tranzitni centar. Tu nam nedostaje određena brojka jer ono što smo u graničnom e, okviru uspjeli napraviti je isto tako i e, preseliti ljude izravno iz Libije, dakle da ne prolazimo kroz Niger, Ruandu ili Rumunsku, dakle izravno u države. I tu imamo 660 e, osoba koji su izravno prebačeni iz Libije i preseljeni u Europsku uniju. Pitali ste koliko smo od država koje trebaju prihvatiti te ljude dobili obećanja za mjesta koji ne uključuju samo države članice Europske unije, ali uključuju i neke države članice Europske unije, kao što je gospodin Popovski rekao, trenutno u smislu obećanih mjesta imamo 6000 mjesta za e, situaciju između Libije i Nigera. Dakle, vremensko razdoblje nije određeno, ali to vremensko razdoblje će biti dugačko zato što je potrebno dugo vrijeme da se ljude e, preseli e, iz Libije, ali isto tako iz Nigera. I zadnja brojka, 870 ljudi se trenutno nalazi u Nigeru, koji su evakuirani iz Libije. 300 njih čeka da ih se prebaci u države za preseljenje. E, oni su u procesu preseljenja, a ovi drugi e, su u pripremnom postupku. Nešto o GDF-u. Svi ste čuli za e, taj mehanizam za prikupljanje i odlazak u Tripoliju Imamo šest panelista, gospođa Rojg, eh, na ovom dijelu sasaka molim vas da zaključite. Inače, nećemo moći. Mislim, nadam se da s ovome već unaprijed odgovaram na neka pitanja koja će se postaviti, eh, ali da, evo zaključuju sada. Dakle, eh, taj instrument za prikupljanje i odlazak je jedan od alternativa za zadržavanje od prije godinu dana. Smo to uspjeli uspostaviti sa velikim naporima Europske unije, to je UNHCR, e, e, onaj koji upravlja tome, a ministar, u suradnji sa ministarstvom unutarnjih poslova. To je nešto što služi evakuiranju ljudi iz Libije u Nigeru, a ne u Ruandu. Ali poteškoće su se pojavile nakon što je pogođen centar za zadržavanje u Tažuri, neki su pribačeni, dakle neki 480 ljudi je prebačeno u taj centar e, i onda su i drugi iz drugih centara za zadržavanje prebačeni u GDF. I stoga je smisao tog centra koji treba biti tranzitni centar sada nešto što se mijenja i to je trenutno e, izazovno pitanje vezano s to kako da E, nastavimo s time što je zapravo trebala biti alternativa za centre za zadržavanje u smislu evakuacije što se sada pretvaramo nešto drugo. To nije jednostavno pitanje i o tome se raspravlja sa vlastima. Nekoliko riječi o e, prebacivanjima, da kažem da i tu e, surađujemo na tome sa obalnim stražama, da nam oni kažu kada se ljudi iskrcavaju na kopnjo. Hvala. Hvala vam. Evo, gospodin Olaf Hendrickson iz IOM-a. Hvala, evo, nadam se da ne počinjem sa 19 minuta. Hvala vam što ste organizirali ovaj sastanak. Prisutni smo u Libiji, imamo više od 200 djelatnika. Prema našem mehanizmu za praćenje imamo više od milijun migranata u Libiji. Top tri zemlje su dakle Niger, Egipat i Čad. Mislim da neki od njih nisu svjesni uvjeta koji su na snazi u Libiji. 82% onih pa koji su bili upućeni u to nisu poduzeli nikakve mjere predostrožnosti. Znamo za postojanje 18 centara za zadržavanje. Mi nadziremo situaciju u tim mjestima. Tamo se nalazi oko 4,5 tisuće ljudi. Broj ljudi u neformalnim e, centrima za zadržavanje kojima upravljaju trgovci ljudima je nepoznat. Nemamo pristupa e, tim e, mjestima i ne znamo gdje se nalaze. Kada je riječ o ovim centrima od 2017. smo putem dobrovoljne evakuacije uspjeli sigurno vratiti kućama 44 tisuće migranata. Kao što smo rekli, u tim centrima prevladavaju nehumani uvjeti, dolazi do kršenja ljudskih prava, imamo tu čitav niz kaznenih dijela prema ljudima i prema djeci, pa i nestanke. Sve to prolazi nekažnjeno. Životni uvjeti se razlikuju od centra do centra. U nekima od njih e, migranti mogu slobodno izlaziti, a u drugi centri su zatvorenijeg tipa. Tamo dolazi do prenapučenosti, teško je doći do e, čiste vode. Vlasti u centru Abu Slim e, su se pobrinuli da 350 migranata napusti taj centar, tamo ih je još 261 jer jednostavno nemaju kamo otići. Nije jasno zašto su ovi migranti pušteni uopće iz tog centra. Mislimo da je došlo do porasta tenzije među tamošnjim migrantima i tamo su također taj centar i napadnut. Koordiniramo pomoć mehanizma putem, svog sustava brzog odgovora. često ti ljudi žive u lošim uvjetima. Također, kada je riječ o našoj pomoći, onda pomožemo isključivo migrantima koji se nalaze u izuzetno teškim situacijama. To obuhvaćanje, dakle, to obuhvaća i zdravstvene usluge te rehabilitaciju. Dakle, to je kontekst situacije u Libiji i situacije u centrima za zadržavanjem. Zato već e, dugo vremena zagovaramo da se ti centri zatvore. 2019. IOM je počeo organizirati dobrovoljne povrate, to je obuhvatilo 9000 migranata, 33 različite, različite nacionalnosti, njih preko 2000 je dakle preseljeno iz centara za zadržavanje. Prvo se s njima e, organizira E, intervju, onda se analiziraju njihovi zahtjevi, sve to u skladu sa odredbama o zaštiti privatnosti. Potom se izdaju putne isprave za te osobe, također surađujemo sa vlastima u Tunisu i Kairu pri tome. Dokumenti se šalju putem misija IOM-a. Od 2016. imamo programe za alternativne centre u Libiji. Tu organizirali smo i boravak u obiteljima. 201 migrant je na taj način zbrinut. Radimo sa UN-om na otvaranju skloništa za žene i djecu. Riječ je o skloništima gdje bi mi se također pružala adekvatna pomoć. Na taj način bi mi se ih se ne bi zatvaralo, a pružala bi im se potpora, te bi se uključilo u dobrovoljne mehanizme povrata. To predstavlja jednu dugoročnu alternativnu, alternativno rješenje koje bi se moglo primijeniti u Libiji. Pristup takvim skloništima bi bio ograničen na socijalne radnike i na naše djelatnike. Također surađujemo sa veleposlanstvima koji se nalaze u Libiji na zaštitu maloljetnika. Također im se pruža pomoć ukoliko se nalaze u skloništu veleposlanstva. Proširit ćemo svoje djelovanje i na druga slična skloništa. Dakle, kao što sam rekao, situacija u centrima za zadržavanje je neprihvatljiva. Međutim, ne smijemo zaboraviti na migrante koji se ne nalaze u tim centrima. Njihov broj je daleko veći. Važno je osigurati se na onima kojima je potrebno da im se pruži pomoć, potrebno je poraditi na regularizaciji njihovog statusa i na njihovoj integraciji u Libiji. IOM radi na tim pitanjima, kao i na njihovom uključenju u tržište rada. To je ključne važnosti za stabilnost te zemlje i za dugoročni razvoj. Imamo također dogovor o ovim pitanjima između Libije i Nigera. Tamošnji ministri rada su također sudjelovali u jednoj radionici koja se bavila integracijom migranata na tržište rada. Nadamo se da će ovo obuhvatiti i migrante nekih drugih nacionalnosti. To bi omogućilo lakšu registraciju i bolje upravljanje zaštitom migranata u toj zemlji. I OM ističe da Libija nije sigurna zemlja za migrante. Vidimo to i u konkretnom kontekstu stalnih sukoba te neprestanog kršenja ljudskih prava. Migrantska ruta koja dolazi iz te zemlje je jako opasna. Imamo velik broj smrtnih slučajeva. Obalna straža je jedna od rijetkih koja ima kapacitete za potragu i spašavanje. To direktno utječe na sigurnost migranata s kojima dolazi u kontakt. Bez obzira na tamošnje sukobe, obalna straža poduzima radnje na moru. Vratili su 8300 migranata na svoje obale. To je oko 5000 žena i 370 e, djece. Osim toga imamo velik broj pokušaja prelazaka gdje su ljudi nestali, nalazimo njihova tijela. Obalna straža je pustila stotine migranata na moru. Riječ je o migrantima koji su bili prethodno boravili u centrima za zadržavanje. Mi ne sudjelujemo u ovim operacijama, mi podupiremo njihove namjere spašavanja e, života i da se dobro postupa sa onima koji se iskrcavaju s njihovih brodica mi pružavamo konkretnu pomoć u obliku prsluka za spašavanje. Također e, sudjelujemo u sterilizaciji i čišćenju plovila. provodimo obuku tamošnje obalne straže. Želimo također da oni bolje razumiju međunarodne standarde. Želimo da se lakše preveniraju eventualna kršenja međunarodnog prava. Imamo šest mjesta za iskrcaje. Tamo se ljudima pruža zdravstvene, usluge, pitka voda i tako dalje. IOM također e, pomaže konkretno dakle, sa zdravstvenim uslugama putem svojih zdravstvenih centara na ovim e, mjestima iskrcaja. Mi se brinemo za hitne potrebe migranata koji su tamo iskrcani i naša pomoć je od velike važnosti. Registraciju provodi obalna straža jednom kada su migranti vraćeni na kopnom. S obzirom na trenutnu situaciju u centrima za zadržavanje, naš napredak je dosta ograničen. Međutim, broj dolazaka je izuzetno smanjen u odnosu na prošle godine i nadamo se da će Evropska unija uz pomoć sveobuhvatnog pristupa ovom problemu nastaviti raditi na rješavanju ovog pitanja. Hvala vam što ste se držali dodeljenog vremena za riječ. Sada dajemo riječ gospođi Van der Velden. Um, Hvala vam. Obraćam vam se u ime organizacije koja je prisutna u Libiji od 2011. Radimo u Triboli, Tripoli, u Homsu i Misrati. Surađujemo u nizu centara za zadržavanje. I bilo bi ovdje dobro objasniti kako svi ti centri nisu međusobno jednaki, kako se situacija u njima razlikuje. Ljudi tamo često nisu registrirani, znači nepoznato je koliko se ljudi tamo nalazi. Naši timovi pružaju medicinsku pomoć, pregovaraju o ulascima u te centre svakog dana i svakog dana je iznenađujuće vidjeti koliko se ljudi tamo uopće nalazi. Također okolnosti se razlikuju. Posjet jednom centru vam ne daje dojam o cjelokupnoj situaciji na terenu. da kako govorimo o centrima u kojima upravlja vlast u Libiji, a imamo i druge oblike centara za državanje u toj zemlji. Njima je zajednička jedna stvar. Tamo se nalaze muškarci, žene i djeca. Svaki put kada smo tamo pružamo pomoć djeci, djeci ispod pet godina, bebama, djeci školske dobi, maloljetnicima dalje. Imamo samo jedan zaključak, a to je da je riječ da Libija jedan ekstremni slučaj kako ovakvo sistemi onemogućavaju pristup migrantima do, za zahtjevima za azilom i da je, potrebno uključiti dakle, ljudi koji se tamo nalaze radi bolje organizacije cjelokupnog sustava. Treba se upravljati potrebama ljudi, a ne potrebama tokova. Treba se zalagati za ljudsko dostojanstvo. Imamo dvije pretpostavke u svom djelovanju, obje su se pokazale pogrešnima. Međunarodne organizacije i nevladine organizacije će uz pomoć europskog novca učinkovito pomagati izbjeglicama. Smanjenje e, broja ljudi će zajamčiti bolju kvalitetu usluge i to se nije dogodilo. Što se tiče zaštite, Govorilo se o omogućavanju zaštite od strane nevladinih organizacija, ali jako dobro je poznato da imamo ograničen pristup. Imam jedan primjer. Za vas imamo ljude koji su se našli na plovilima koji nikad nisu registrirani. Vidjeli smo to u Homsu. Dugo smo pregovarali da uopće možemo pristupiti ljudima kojima je potrebna medicinska pomoć. Nekad u tome uspijemo, nekada ne. Pronalazimo i iste ljude u različitim eh, centrima za zadržavanje. Oni se primještaju. Također, nepoznat broj ljudi nestane. Ne znamo kamo. Ali u razgovorima s ljudima nakon spašavanja na moru vidimo da su oni izloženi različitim opasnostima, među njima prisilni rad, otmice, seksualno ropstvo i tako dalje. Trebamo raditi i na urbanoj integraciji migranata i izbjeglica. To je bila alternativa centrima za zadržavanje. Međutim, Svaki razvoj tih novih mehanizama je do sad propao. Imamo stotinjak kreveta kojima možemo e, ugostiti ljude koji su pušteni iz centra za zadržavanje na ovaj način. Također imamo radne skupine na kojima se razgovara o mogućim alternativnim smještajima, međutim nema, nema napretka. Migranti i izbjeglice u Tripoliju su odbili ovakve alternative, odbili su i novac. Rekli su da znaju da ih to neće zaštititi od nasumičnih e, uhićenja i zlostavljanja. Kao liječnici bez granica smo jako zabrinuti situacijom na terenu. Vidimo instrumentalizaciju ovih mehanizama za urbanu integraciju. Ukoliko bi došlo do bolje integracije, onda bi došlo do smanjenog e, pritiska na centre za zadržavanje ili na mehanizme za preseljenje. Kroz našu nazočnost u Libiji e, znamo da ne postoji odgovarajući sustav pristupa zdravstvenim uslugama i onim ljudima koji su registrirani kod libijskih vlasti koji nisu državljani te zemlje. Ja sam u toj zemlji provela više mjeseci bila sam tamo i 2016. i 2017. Vidjeli smo da je bio vrlo visok broj osoba zatočenih u centru za, zadržavanje. Danas, ukoliko posjetite te centre, vidjet ćete da su to ljudi koji su registrirani kao izbjeglice. Ne očekujemo da će sustav e, urbane integracije biti učinkovit. Migranti i izbjeglice su svjesni da postoji ta opcija, svejedno pokušavaju doći do e, centara za zadržavanje ili do GDF-ova, mehanizama, odnosno centara za prihvat i daljnje upućivanje. 450 ljudi je nedavno napustilo Abu koji ima ovu politiku otvorenih vrata i vidite tu dakle tu različitu e, razinu organizacije različitih centara. Dakle, ljudi su napustili taj centar i potom nisu mogli ući u drugi centar koji je već bio prepun. On je, on je bio kapaciteta 600 osoba, u njemu živi 1200 osoba. Dakle, dva dana su kampirali na e, tlu kako bi uopće mogli ući u taj centar. Koliko ovaj sustav ne može ispuniti svoj mandat zbog jako malog e, broja mjesta namijenjenih e, preseljenju, onda jedino rješenje za 45 tisuća tamošnjih migranata i izbjeglica jako daleko. Ukoliko pogledate situaciju, možete vidjeti da je njih tisuća premješteno u treće zemlje, a istovremeno Više od tisuća ljudi je vraćeno sa mora u Libiju. Bez obzira na smanjenje dolazaka u Europu nema inicijativa za osiguranje pravnih kanala kojima, legalnih kanala kojima bi te osobe mogle doći u Europu. Mi smo zatražili 40 tisuća mjesta za preseljenje, a države članice koje su se uključile u taj mehanizam ponudile su manje od 7000 mjesta, konkretno premjestile manje od 5000. Znamo da je njih 2500 preseljeno u Niger. Vidimo da su samo Italija i Rumunska prihvatila izravna preseljenja. U 2019. oko njih 2000 eh, je napustilo Libiju. Tu je 761 osoba koja je preseljena uz pomoć mehanizma preseljenja, a 1200 ih je evakuirano. Kad vidimo da imamo i dalje velik broj ljudi kojima moramo pružati eh, pomoć i zato je od ključne važnosti da ovaj sustav preseljenja profunkcionira mi smo u Libiji zatočili najranjivije, oni koji imaju pravo na zaštitu. 80% ljudi koji se nalaze u centrima za zadržavanje su registrirani kod UNHCR-a, imaju pravo na određenu zaštitu, ali su zarobljeni. Riskiranje života na moru je jedini način da oni pobjegnu iz Libije. Također tu su i dobrovoljni sustavi pothvatali, povratali još uvijek sumnjamo u njihovu učinkovitost, brojevi su sve ukupno niski i ne obuhvaćaju najranjivije skupine. Zato predlažemo da se nešto poduzme, a to je da se poveća e, djelovanje UN-a u toj zemlji, da se pomogne na terenu da se povećaju brojke koje su s tim povezane. Naši partneri moraju biti uključeni u sve ono što se događa, u sve ono što obuhvaća dakle, davanje privremenih makar rješenja na terenu. To će sve biti moguće kada e, evropske države i UN pruže, dakle, stave na raspolaganje odgovarajući broj mjesta svima, za, za preseljenje svima onima koji bi na to imali pravo. Dakle, govorimo o najranjivijim skupinama. Evakuacija izvan Libije je humanitarni prioritet za one koji su koji su zatočeni u Libiji. Molili bismo vas da zaključite, kaže predsjednik. Imamo još jednu osobu e, čije izlaganje čekamo, onda imamo rundu pitanja i odgovora, kaže predsjednik. If, uh, if emergency evacuation criteria should be considered in addition to full resettlement options, safe alternative to detention or urban integration. Dakle, imamo na raspolaganju neka privremena e, rješenja. I u svakom slučaju evakuacija je humanitarni imperativ u toj zemlji. Imamo dakle inicijative koje su vezane i za udomljavanje e, izbjeglica što možemo samo pozdraviti. Hvala. Hvala. A sada gospođa Sudbury. Ne znam, jesam li dobro izgovorio vaše ime. please make it as concise as possible. Dakle, iz Međunarodnog odbora za spašavanje. Molim vas da budete dovoljno kratki kako bi i koordinatori imali dovoljno vremena. Hvala. Hvala što ste me pozvali danas na ovu važnu raspravu. Kao prvo, za one koji nas ne poznaju, mi smo međunarodna nevladina organizacija koja radi u 40 zemalja na svijetu kako bi pružili pomoć onima koji žele opet preuzeti kontrolu nad vlastitim životom. Od 2011. radimo i u Libiji, i u zemljama Sahela, u Africi, dakle južno od Sahare i mi pružamo pomoć ne samo izbjeglicama u Libiji, već u SAD-u i Europi, tako da se bavimo migrantima u različitim fazama njihovog putovanja sa različitim potrebama i što se tiče suradnje sa Libijskom obalnom stražom, tu treba reći da Europska unija i država, države članice imaju veliku odgovornost da pruža veću financijsku pomoć i da poduzmu diplomatske mjere kako bi se poboljšali uvjeti života za migrante u Libiji, ali i kako bi se stvorile sigurne rute ka Europi. Ja bih sada navela tri moguća rješenja, odnosno mjere, kako mi to vidimo. Što Europska unija može učiniti? Kao prvo, financijska sredstva je potrebno bolje usmjeriti kako bi se koristila tamo gdje su potrebe najveće. Potrebne su sustavne promjene, a ne se baviti samo simptomima, tako reći. U centrima za zadržavanje mislim da trebamo vidjeti i kakva je situacija izbjeglica, odnosno migranata u urbanim središtima gdje se trenutno nalazi 90% e, migranata, dakle u Libiji. Oni imaju još veću potrebu za zaštitom nego oni koji se nalaze u centrima za zadržavanje. Kao što smo to do sada vidjeli, oni nemaju nikakav pravni status u društvu i oni su ilegalci pa nemaju pristupa najosnovnijim uslugama, namirnicama, zdravstvenoj skrbi i nemaju nikakav smještaj i stoga su izuzetno ranjivi, krše se njihova ljudska prava i oni su izloženi svakakvim opasnostima. Gospodin Popovski je već rekao da Europska unija nema uvid u situaciju, ali mi razdimo svaki dan sa Tripolijem i e, tamo ih je oko 60 tisuća. I znamo da migranti, e, da se ne samo uhićuju, već imaju i problema sa korištenjem određenih e, usluga zbog njihove nacionalne ili e, religijske pripadnosti, a jedna od najranjivijih skupina su trudne žene koje putuju same i kada im je potrebna zdravstvena skrb, onda često prvo moraju pitati supruga za pomoć, ali to nije moguće zato što one same putuju. Stoga je to velik rizik kada se nalaze u centrima za zadržavanje i to je doista otežavajuća okolnost. Mm, izbjeglice imigranti u urbanim središtima, njima možemo najbolje pomoći ako ojačamo sustav, ako ojačamo e, strukture za pružanje zdravstvene pomoći. Isto tako moramo pružiti edukaciju e, medicinskom osoblju e, kako bi izbjegli rasističke ispade Isto tako moramo pružiti pomoć i e, interno raseljenima, dakle ne samo migrantima i izbjeglicama, nego i interno raseljenima. Radi se o tome da treba izgraditi kapacitete u toj državi i to dugoročno, a ne samo kratkoročno. Postoji i još jedan problem, naime potrebe su puno veće nego što Europska unija ima sredstava. Mm, financijska potpora mm, Europska unija se uglavnom šalje u centre za zadržavanje, a ne u urbana središta, iako je velik dio u urbanim središtima, a na istoku i jugu su najveće potrebe. Polovica mm, njih je upravo tamo, iako je tri četvrtine sredstava usmjereno u prema Tripoliju i zapad zemlje. Dakle, sredstva ne dolaze do većine njih zato što se e, humanitarna pomoć ne usmjerava prema njima, pristup im je otežan. Stoga Europska unija mora povećati financijsku pomoć, to je rekao i gospodin Popovski i moramo se pobrinuti za to da se ljudi mogu sami prehraniti. Osim financijske pomoći, Europska unija bi trebala djelovati i kroz diplomatske i političke kanale kako bi se izmijenili pravni okviri koji bi pomogli poboljšanju situacije. Moramo pružiti pomoć libijskim vlastima kako bismo iznašli alternative centrima za zadržavanje Dakle, to je humanitarni imperativ i premještanje osoba je prvi korak, ali dok nemamo sigurne alternative za centre za zadržavanje, oni će i dalje biti ranjivi u gradovima, urbanim središtima kao i u centrima za zadržavanje. Nemaju puno opcija, nemaju sigurnost, nemaju nikakvih izgleda u Libiji, ali ni u Europi s obzirom na trenutačnu situaciju i mnogi se ne mogu vratiti u svoju zemlju porijekla čak i ako bi to htjeli. I kako postoje alternative ovim centrima i mi kao organizacija radimo na tome. Primjerice radimo, surađujemo sa Libijskim crvenim križem, križom e, što se tiče opskrbi hranom, osiguravanja smještaja i tako dalje. I tu suradnju bi trebalo proširiti. I stoga nam je potrebna pojačana financijska pomoć i koordinacija od strane Europske unije. Europska unija bi trebala preuzeti veću ulogu u raspravi o centrima za zadržavanje kako bismo imali vjerodostojan plan kako razriješiti tu situaciju i koordinirati različite alternative i pružiti potporu. Libijske vlasti osim toga moraju osigurati da se e, humanitarni djelatnici na licu mjesta informiraju. Dakle, moraju biti upoznati sa njihovim brojem, sa njihovim profilom, moraju znati gdje se nalaze kako bismo mi mogli reagirati na njihove specifične potrebe kako bi oni manje patili. I ono što je dosta kritično, to su e, stalna rješenja kojih je još uvijek premalo. Rute prema Europi su za sada prekinute i zato je potrebno da osiguramo sigurne i zakonite putove prema Europi kako bi, si, kako bi osigurali spajanje obitelji i također premještanje. Ovi mehanizmi za evakuaciju o kojima smo raspravljali danas nisu dostatni i nema dovoljno sredstava. Više država članica se treba uključiti u tranzitni mehanizam za Niger i Ruandu, ali i oni koji su već izrazili spremnost onda doista moraju izvršiti svoja obećanja mi već neko vrijeme čekamo na premještanje, a bogata regija poput Europske unije može učiniti puno više i to kroz ovaj novi mehanizam za premještanje i to neće biti od samo za ljude koji su premješteni, već i za zemlje koje će ih primiti. Države članice za sada još nisu uspjele primiti ovih 50 tisuća izbjeglica i premjestiti ih do 1. listopada 2019. i sada su dobili e, produljenje, moraju se držati e, svoje globalno preuzete obveze. To je doista e, velik korak koji je pred nama i zato je ovo važan trenutak za Europsku uniju. Europska unija mora odaslati signal i ne smijemo se ukupnu odgovornost svaliti na zemlje u razvoju jer e, ne mogu samo one primiti e, sve osobe kojima je potrebna zaštita. Još jedan specifični aspekt e, za koji je nadležan odbor LIBE. Mnogi od vas znaju da postoji jedan prijedlog za ovaj novi okvir za premještanje, to je uredba Europske unije koja predlaže da se premještanje iznova organizira i sada smo e, skoro pa postignuli dogovor sa vijećem. Dakle, radi se o zajedničkom sustavu za azil i ja doista želim apelirati e, Gospođa Björk je to isto jako lijepo rekla, ona je bila izvjestiteljica, isto kao i drugi izvjestitelji u Sjeni i ja doista želim apelirati da se sav taj trud, e, da sav taj trud nije bio uzalud i mi doista sada imamo veliku šansu učiniti nešto za one kojima je potrebna zaštita, ne samo u Libiji, nego i drugim državama. Hvala. Mi smo sve to što ste rekli primili na znanje i vjerujte mi da će odbor kao i do sada učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti. Ovo je doista jedan vrlo velik proces unutar Europske unije u koji su uključeni drugi dionici. Dobro, nadam se da smo sada čuli sve. Četvero njih se javilo za riječ. E, rekao sam da će prvo riječ dobiti koordinatori. EPP nije zastupljeno, oni su danas u Zagrebu, u Hrvatskoj. tamo imaju e, sastanak, stoga ne mogu sudjelovati na ovoj razmjeni gledišta. Birgit nije ovdje, vidim. Hoće li netko drugo uzeti, drugi uzeti riječ? Ne. Gospođo Gijom? Aha, dakle, sada u ime SND-a gospodin Kosta. Imam nekoliko pitanja. Želim naglasiti da sam razočaran jer ja sam u prvom krugu postavio pitanje vezano uz registraciju migranata kako bi E, premještanje bolje funkcioniralo, bilo brže i kako bi cjelokupni postupak e, bolje tekao. No na to još nismo čuli odgovor. Možda bi se stručnjaci mogli još jedan pot osvrnuti na to. Mislim da bi to doista bilo dobro. Zatim, što se tiče situacije u centrima za zadržavanje i politiku Libijske obalne straže, koje mjere UNHCR i Europska unija kane poduzeti kako bi se ojačali centri i kapaciteti centara za zadržavanje kako bi oni bili prilagođeni stvarnim potrebama. Zatim, troškovi sigurnosti Libiji, kako možemo postići bolju kontrolu, bolji nadzor aktivnosti takozvane libijske obalne straže jer e, puno je dokaza da se obalna straža tamo ne ponaša na primjeren način kada je riječ o pojedinačnim slučajevima. Primjerice 26. listopada je e, jedno spašavanje na moru skoro spriječeno. Posada je skoro pa spriječena i prijetili su joj i e, oni koji su trebali biti spašeni, čak i njima bilo prije, e, e, čak se njima prijetilo. Hvala. Gospođa Van Hvala. Mislim da je teško uopće odlučiti koja pitanja postaviti no mislim e, da se radi o krizi e, pružanja zaštite, a ne o migracijskoj krizi. Europska unija se do sada uglavnom usredotočavala na migracijsku politiku kako bi e, ograničila migracije, ali mislim da bismo upravo trebali suprotno djelovati. Cinično je da je broj ljudi koji dolaze u Europi u porastu, a da sigurni i legalni putovi, e, da njih sve manje. To je doista cinično. Što se tiče brojki i raznih obećanja, to mi dosta toga nije jasno. Dakle, Europska unija je e, dala obećanja da će preuzeti 6000 e, osoba iz e, Nigera i Libije. Možda to još možete pojasniti. I zadnja dva govornika, ja sam ih pomno slušala, koji su govorili o tome da nije rješenje u zatvaranju centara za zadržavanje, nego da je potrebno pružiti alternativu. A kako ćemo u tome uspjeti? Kako je to izvedivo? UNHCR ja mislim da je rekao da je dosta teško dobiti uopće vizu kako biste uspjeli ući u zemlju i čini se da je to meni, barem je to dosta čudno. Zašto je tome tako? Što se tiče financiranja, Naravno, financijska sredstva moraju e, biti bolje iskorištena, potrebno ih je bolje e, usredotočiti, e, ne smijemo se koncentrirati samo na Tripolis. Kako to možemo postići? I kako Europska unija može koristiti svoje proračunske nadležnosti kako bi tamo doista i pokrenula stvari. I'd some clarification Toliko od mene. No, kao što sam rekla, mene prije svega zanima ova brojka e, osoba koje Europska unija želi primiti, ali to je doista samo kap u moru. Kada pogledate sve ukupne brojke, Europa pokušava ograničiti e, migracije, a mislim da je ovo dosta skupa opcija financijski gledajući, ali i gledajući se stanovišta ljudskih prava. Hvala. Sada gospođa Kunke. Hvala. Ja ću govoriti na švedskom. Hvala. Da, to su bila doista uznemirujuća uznemirujuća izvješća i e, već smo čuli nekoliko predloga što bi Europska unija mogla učiniti, pa bih htjela i od drugih govornika čuti konkretno koje alternative oni vide kada je riječ o suradnji između Europske unije i Libije i što bismo mogli konkretno poboljšati, što bismo mogli drugačije napraviti. I zanima me kako vi vidite situaciju u Libiji i što mislite kako je potpora iz Europske unije, pomoć iz Europske unije utjecala na situaciju. Hvala. A sada za ide. Da li se javlja netko za riječ? Ne. Dobro, onda ECR. Gospodin Bokačini, izvolite. Hvala, evo pozdravljam izlaganja naših gostiju. Ali rado sam i saslušao što nam je rekao kolega Nart. Slažem se sa potrebom da Europska unija bude prisutna na terenu. Ideja da će se problemi riješiti iz eh, ovih zgrada u Briselu je utopija. Potrebno je biti prisutan tamo i zato želim naglasiti hrabrost eh, talijanskog veleposlanstva koje je jedino otvoreno evropsko veleposlanstvo, jedino veleposlanstvo iz zapadnog svijeta u Libiji. Kada bi postojalo jedno evropsko veleposlanstvo u Libiji ili više veleposlanstava koji su otvoreni, bilo bi lakše otvoriti humanitarne koridore, koridore koji bi omogućili onima kojima je potrebna međunarodna zaštita da dođu do Europe na siguran e, način. Jedna Zastupnica je podsjetila na kolonizaciju Libije od strane Italije, ali i prije toga moji rimski preci prije 2000 godina su kolonizirali Italiju. Međutim, razlika između toga i francuskog bombardiranja iz 2011. je da je 2011. postojala Europska unija. Danas postoji Europska unija. I zbog toga Europska unija ne može misliti da će riješiti svoje probleme plaćanjem. Da će se osloboditi plaćanjem nekoga tko će umjesto nas rješavati ova pitanja koje su humanitarnog karaktera i koji onda postaju geopolitički problem koji se tiče svih europskih građana. For the, uh... Hvala. A sada za GUE. Želiš se netko javiti za riječ u ime GUE? Da, hvala. Oni koji su pratili politiku Europske unije u Libiji, njima je jasno da je glavni cilj bio da se ti ljudi e, drže dalje od Europske unije, da je to bio glavni cilj. I sada se te osobe nalaze u nesigurnoj situaciji, izloženi su zlostavljanju, drže se u Europskim uvjetima i zato mi sada moramo djelovati protiv te politike, pa me zanima kako bi to moglo izgledati, da li ćemo imati nekakvu antipolitiku i što bi to značilo za financijska sredstva, jer naš cilj bi trebao biti pružiti najbolju moguću zaštitu ljudima, u, ljudima kojima je to potrebno. Mm, ja naravno eh, podupirem ovaj eh, sustav eh, premještanja ali mislim da ne ide dovoljno brzo. Potrebni su nam humanitarni koridori, izravna evakuacija i stoga bih pitala UNHCR eh, kakva je situacija eh, sa ovom brojkom od 44 tisuće eh, dobrovoljnih povratnika. Isto tako neki e, se registriraju, a neki ne. E, tako da mi često ne znamo e, kamo te ljudi odlaze u kakve neslužbene centre gdje oni završavaju. Postoji i takozvana obalna straža koja uopće nije registrirana i moramo se suočiti sa istinom, moramo prestati financirati takozvanu libijsku obalnu stražu. Jer oni nisu zaslužili da im šaljemo financijska sredstva, jer to nije sigurna luka i tome moramo stati na kraj. Moramo prestati s takvom politikom jer mi smo dio problema. Hvala, gospođo Brojk, a sada koordinatori iz pododbora DROA. Hvala. Samo sam htjela reći da neću moći ostati do kraja sastanka, ali ipak želim postaviti jedno pitanje. Ne znam je li to već rečeno. Radi se o sudbini izbjeglica i imigranata koji se vraćaju u Libiju. Dakle, radi se o suradnji između Italije i Libije, sporazumu između Italije i Libije. Oko 8000 osoba je e, Libijska obalna straža spasila na moru i vraćeni su, pa me zanima koliko njih je i gdje završilo i e, mislim da je 2600 osoba u vrlo teškoj situaciji. Mislim da je to rekla predstavnica UNHCR-a, dakle koji su posebno ugroženi u posebno teškoj situaciji. Dakle, to su unhcr statistike postoji određena definicija kako definirate takve skupine ljudi. 80 ne, ispričavam se. Možda biste mogli e, dati još dodatne informacije vezano uz sudbinu onih izbjeglica koji se vraćaju u Libiju. Hvala. Uh, još dva zastupnika imaju pitanja za naše paneliste, ali doista vas molim da budete koncizni, da imate kratka, jasna pitanja kako bismo imali još vremena za članove panela da odgovore na pitanja. Prepostavljam da je to većinom e, upućeno predstavnicima UNHCR-a i oem a ova pitanja. Molim vas budite kasnije, još imamo jednu danju točku u 11.30 gdje imamo zamjenika glavnog direktora Europske službe za vanjsko djelovanje s nama na razmjeni gledište. Stoga vas molim, gospođo Burek, da budete što kraći. Od ožujka 2016. koliko svačam, UNHCR uh, uh, upravlja jednim centrom u Tripolu gdje ima zaštićen prostor za žene i djevojčice uz adekvatne usluge. Mene zanima koliko je žena i djevojčica do sad e, trebala vašu pomoć, jesu li dobili vašu podršku i koji su najčešće slučajevi rodno nasilja. Nart, please Gospodine Nart, izvolite, pripremite se za govor vašeg života, postavite vaše pitanje. Libija je u ratu, a mi sada govorimo o tome koje će nam rješenje pružiti vlada koja nema opće vlast. Mi znamo sve to. Svi navodi koje smo sad čuli tiču se toga da imamo tu zonu koja e, vlada e, drži, ali imamo velik dio Libije koja je, koji su u kontroli vojnog tijela. Dakle, to je država u ratu. Kako onda možemo imati rješenje sa državom koja nije pod nikućem vlasti i sa područjem nad kojem vlada nema kontrolu? Hvala, izvolite. nekoliko je organizacija koji imaju analizu i pristup e, i znanje o toj situaciji u Libiji i mene zanima koja je ta točka gdje se koordiniraju dijele e, ta saznanja i te analize? Je li to oko e, visokog povednika za ljudska prava za Libiju ili je to e, negdje druge, drugdje? I što se tiče Europske unije u cjelini, ima li jedna kontaktna točka ili ima nekoliko kontaktnih točaka? Dakle, što se tiče upravljanja tom temom, je li to ona, ono složeno pitanje? Je li postoji nekoliko kontekstnih točka ili jedna točka? Evo sada natak panelu. Usredotočit ćemo se na UNHCR, spomenut je i Međunarodni ured za migracije, ali većinom je vama upućeno, e, gospođo iz UNHCR-a, e, velik broj pitanja. I stoga vas molim da se pridržavate vremena kako bismo mogli pravovremeno krenuti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Izvolite, imate riječ. Hvala. Ovo je poput utrke. Uh, Kako urediti taj uh, proces? To je vrlo teško pitanje i kod UNHCR-a mi smo pokušali uspostaviti proces registriranja, ali to ne možemo napraviti bez tijela vlasti i to je ta poteškoća. Kako dati veći kapacitet UNHCR-u da uspostavi više centara ako sam shvatila, dakle da to bude centar poput GDF centra ili nekih alternativnih centara za centre za zadržavanje, to je opet ona šira rasprava oko toga kako da zaustavimo ovaj sustav zadržavanja, da date više kapaciteta nama ili udrugama civilnog društva ili međunarodnom uredu za imigracije, to je taj veliki izazov za to su nam potrebne vlasti kako bi e, mogli otvoriti više centara. Bilo je potrebno jako dugo vremena da opće dobijemo e, dozvolu za otvaranje GDF-a. E, kriza vezana uz zaštitu, a ne migracijska kriza. Ja se slažem u potpunosti s time, posebice ako imate na umu isto tako i e, raseljene Libice u Libiji, onda je to sve i više ta kriza e, da se pruži zaštita, a ne migracijska kriza. Poteškoća za dobivanje vize, to je doista nešto što je dijelom stvarnosti. Zahtjevi za vizom od našeg osoblja se često odbijaju. Različiti su razlozi i ako dobijemo vizu, onda dobijemo jako kratkoročnu vizu, što znači da možemo opet izaći iz Libije, obnoviti zahtjev i opet čekati na vizu. I to je velika prepreka e, što se tiče toga da imamo pristup situaciji u Libiji. To se ne tiče samo NHCR-a, već i drugih e, dionika na terenu. Postavljeno je pitanje vezano uz to je li novac Europska unije pomogao u poboljšanju situacije. Netko je rekao da je cilj taj da napravimo najbolje što možemo kako bismo zaštitili e, što ranjive osobe u državi, onda da, taj novac je e, pomogao našem sigurnosnom i humanitarnom mandatu. Imamo sada e, tranzitni mehanizam za evakuaciju, e, sve ono što se tiče preseljenja, pružanja pomoći i tako dalje. Europska unija je pomogla uspostaviti i naš program u Libiji. Naravno, Europska unija nije isključiv donator, postoji mnogi drugi i mi ovisimo svima njima za provedbu mandata. Nekoliko smo puta čuli pitanje može li UNHCR imati pristupa screeningu vezano uz sustav dobrovoljnih povrataka koje Međunarodni ured za migracije provodi. Mislim da će to prepustiti njima da vam kažu kako taj sustav dobrovoljnih povrataka funkcionira. Mi ne sudjelujemo u radu tog mehanizma od IOM-a kao takvom, ali mi imamo određene funkcije praćenja u centrima e, i e, IOM naravno ne vraća one ljude koje e, zaslužuju zaštitu putem UNHCR-a. To mogu već sada reći u onom u onom stadiju prethodnog screeninga. I sigurno se tu radi o dobrovoljnim povracima. Onih 8000 osoba koji su iskrcani 2019. godine na kopno koliko je njih među onih 4500, to je nepoznato, kao što je e, i objasnila e, gospođa Zlječnika bez granica, ne postoji e, nikakva pomeznica između tog mjesta za iskrcaj i centara za zadržavanje i stvarnost je pokazala da postoje ljudi koji smo vidjeli dan prije kod, u, tom mjestu za iskrcavanje, da onda možemo na ih naići u centru, centrima za zadržavanje, ali ne, zato što se konstantno ljudi prebacuju iz jednog u drugi centar za zadržavanje. To same vlasti provode, mi nemamo kontrolu nad time, mi nemamo informacije o tom kretanju ljudi između centara. A još manje između onog mjesta za iskrcaj i centra za, centara za zadržavanje. Od 4500 ljudi e, u ovom trenutku, barem sve te brojke su otprilike, da je 200-650 onih koji potrebu zaštitu kroz UNHCR, to nisu samo izbjeglice. UNHCR-a zanimaju ljudi koji ulaze u onu širu definiciju e, našeg mandata, što znači da su ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita. Izbjeglica je status, ali prije nego što postanete e, izbjeglica ste tražite razila. Dakle, imamo tu taj prethodni screening u onoj mjeri u kojem ga uspijemo napraviti. Provodimo intervju u centrima za zadržavanje, tu su povjerljivi e, intervjui, ali to je pak opet problematično problematično isto tako i poštivati ono vremensko razdoblje, ali tu se radi o tom širem screeningu. Kad, kad možemo imati 70%, 80%, 60%. To, to je samo otprilike. Kako se možemo pominuti da svi zajedno radimo i znajemo jedni za druge. Gospodin Popovski je spomenuo radnu skupinu Posta o migracijama, to je veliko postignuće e, kad se radi e, o tome da se okupe svi dionici u tome. Tu imamo Kanadu, SAD, Europske države i druge i tu se sastojimo redovito kako bismo procijenili tu situaciju i najbolje proanalizirali izazove. Evo, nadam se da sam odgovorila na što veće broj pitanja. Znam da ćemo malo kasniti, to je očito i zamjenika glavnog direktora ćemo morati zamoliti da malo pričeka, ali ja ne bih htio ne dati riječi drugim panelistima ako žele. Gospodin Hendrikson, e, budite kratki, ali javite se ipak za riječ. Hvala, pokušat ću govoriti što kraće moguće, dakle kako možemo riješiti sveukupnu situaciju. To je naravno vrlo teško pitanje, budući da čujemo sukobe. Ja bih rekao da moramo riješiti nekoliko pitanja. Stabilizacija zajednica je jedna stavka, kao što je kolegica iz UNHCR-a rekla, imamo i e, interno osobi, osobe, stoga moramo riješiti tu situaciju, pomoći cijelokupnoj zajednici kako bismo onda odgovorili na potrebe migranata i izbjeglica. Zatim, kao što je prije spomenuto, jasno je da imamo veću potrebu za većim e, preseljenjima drugačije mogućnosti da se na legalan način e, napusti država. Što se tiče dobrovoljnih povrataka, prema našem statutu mi se bavimo samo dobrovoljnim povracima, da to jasno naglasim, kao što sam u uvodnom izlaganju rekao, svi oni koji su zadržani u tim centrima, mi ih e, intervjuiramo, e, provodimo screening e, kada nam je moguće to napraviti na jedan privatan način i mi izbliza radimo sa kolegama iz UNHCR-a kako bismo zajamčili da nitko ko kome je potrebna e, zaštita ne bude dio tih dobrovoljnih povrataka. Što se tiče prisustva, mi nismo prisutni samo u Tripolu, isto tako smo prisutni na jugu. Naravno, bilo bi idealno imati još i veću prisutnost, ali tu imamo ta sigurnosna ograničenja. Znamo dakle gdje možemo, gdje ne možemo biti, e, vezano uz to kako radi UN. Evo, mislim da su to najhitnija pitanja. U redu, ne morate, ali ako želite, i ostali panelisti se mogu javiti za riječ, e, dakle iz Liječnika bez granica ili iz Međunarodnog odbora za spašavanje. Želite li nešto reći? Neku primjedbu, samo jednu? Hvala vam. Mislim da je najvažnija primjedba ta što treba dosta toga poboljšati na terenu i da dosta toga je već i poboljšano. Imamo vrlo ugodnu suradnju i vrlo dobre rasprave sa predstavnicima EU u Tunisu ali zapravo se radi o tome da organizacije koje su na terenu, uključujući našu vlastitu organizaciju, ne mogu e, iz koljena promijeniti situaciju života ljudi, da možemo, mi možemo izgraditi sanitarne objekte, pristup vodi, pristup zdravstvenoj skrbi, ali to neće promijeniti tu situaciju da su e, ti ljudi tamo na proizvoljan način zadržani, na neograničeno vrijeme i da postoje i e, ti slučajevi E, zlouporabe te situacije. To se neće promijeniti. Moj apel svima vama je taj da se stvore sigurna područja gdje možemo te ljude smjestiti, da svi ispune svoje obećanja i da se ti ljudi onda premjeste na sigurno. Hvala. I Međunarodni odbor za spašavanje, samo jednu primjedbu. Da, bit ću vrlo kratka, htjela sam odgovoriti na jedno pitanje koje je upućeno nama vezano uz odgovor na rodno uvjetovano nasilje. Dakle, sve sada u Tripolu smo 11.000 migranata izbjeglicama pomogli putem naših klinika tamo. Imamo četiri isto tako objekata u i tu smo imali 250 konzultacija tjedno. Nemam tu točno podatke o rodno uvjetovanom nasilju, ali samo bih rekla da bismo tu imali ne samo specifične slučajeve koje primjećamo, već isto tako i prevenciju, stvaranje e, sigurnih e, zona i vrlo ćemo rado nastaviti ovu raspravu s vama te vam napismeno još dati daljne detaljne informacije. Možda vrlo kratko da odgovorim e, ono što je netko rekao vezano uz kako bi trebali izgledati alternativne politike da se na jedan sustavan način dogodi promjena, a ne samo da se poboljšaju uvjeti na terenu. I tu se naravno to tiče suradnje sa obalnom stražom i operacije Sofije, kapacitet za potragu i spašavanje na moru, pa to bi možda trebalo biti ishodište gdje bi onda to možda izgledalo kao jedna moguća politička mjera. Hvala vam na tome. Samo da sažmemo vaše završne primjedbe. Naravno, vratit ćemo riječ isto tako i ovdje e, članovima e, ovi koji su uz nas, zastupnik Kocolino, će nam se obratiti, on je predsjednik e, izaslanstva za odnose s državom Magreba, izvolite. Biću jako kratak. Prije svega se ispričavam što sam zakasnio. Dobro je da smo održali današnji susret. Nalazimo se na početku rada novog saziva parlamenta i Europske komisije. Zato dobro u naš program rada staviti Libiju kao prioritet. I susret ove vrste nam pomaže da izradimo program rada za iduće mjesece. Želim reći dvije jako jednostavne stvari. Prvo, prije svega govorimo o zemlji koja proživljava rat, građanski rat. Prije svega ovdje imamo politički problem kod određivanja uvjeta za prekid vatre. Ukoliko toga nema, onda sve postaje jako teško. Dakle, prije svega se to moramo nadati. To je prvi apel koji moramo uputiti kao Europski parlament, kao Europska institucija i pozvati visokog predstavnika UN-a koji je stalno u kontaktu pred ovaj susret na vrhu u Berlinu i nadamo se da ćemo tijekom idućih tjedana dobiti prekid vatre jer je to uvjet da bismo dobili jedan novi razvoj situacije. Bez toga sve će biti otežano. Europska inicijativa, inicijativa naših nevladinih organizacija, drugih institucija koje djeluju na teritoriju te zemlje. Dakle, prije svega prekid vatre. potom omogućiti jednu političku strukturu koja će nam omogućiti da se izađe iz ove dramatične i teške situacije. Potom tema o kojoj smo danas razgovarali, dakle situacija sa izbjeglicama i migrantima u Libiji. Očito je da ovdje moramo pokrenuti više politika, dakle počevši od zatvaranja ovih centara za zadržavanje, gradnja humanitarnih koridora pomoću izgradnje libijske države, dakle uloga obalne straže i svemu što je s tim povezano. Potom drugačije korištenje financijskih resursa, to je već danas naglašeno. Dakle, ne samo kada je riječ o upravljanju centara za zadržavanje, već velika većina izbjeglica živi u gradovima, dakle izvan ovih centara. Mislim da to znači jednu novu politiku, jedno osvježavanje naših vlastitih inicijativa. Mislim da ćemo se morati nastaviti baviti ovim pitanjem, već petoga ćemo održati sastanak o Libiju i zaslanstvu za Magreb. I tu bismo trebali možda pokrenuti inicijativu i pozvati visokog predstavnika UN-a da nas izvijesti o situaciji u toj zemlji, dakle u kontekstu ovog sastanka na vrhu u Berlinu ili nakon tog sastanka mislim da bismo trebali uzeti u obzir e, sve primjedbe koje smo danas čuli tijekom izlaganja i na sastancima našeg izaslanstva, dakle u suradnji sa odborima Libe i Droa, izraditi jedan dokument kojim će se naći dakle glavni elementi izlaganja koje smo danas e, čuli i to će utjecati na program rada parlamenta tijekom idućih mjeseci kako bismo nastavili po, pažljivo promatrati dakle situaciju u toj zemlji. Ne bih se bavio ovim pitanjem samo u kontekstu hitnoća, već bih oko toga strukturirao rad parlamenta tijekom idućih mjeseci kako bismo kontinuirano radili na tom pitanju. Grazie tantissime, onorevole Cozzolino. Now, Hvala vam zastupniče Kocelino. E, sada članovima našeg panela samo nekoliko završnih primjedbi. Postignite, molim vas, da Libija, centri za zadržavanje migracija koja dolazi iz Libije i migranti koji se vraćaju u Libiju, da sve to bude od ključnog značaja za odbor Libe. I toga smo imali danas ovako javno saslušanje s vama stručnjacima, E, iz dobrih razloga. Da, očito je. Jasno je da u četvrtak e, ovdje u dvorani ima manje zastupnika Europskog parlamenta nego u ponedjeljak, ali to ne znači da je nas interes e, manji jer je tema jako aktualna, tenzije su jako visoke, to zahtjeva našu pažnju i naravno da će to biti rasprava koja će i dalje biti u tijeku i koju ćemo nastaviti sa budućom komisijom. Sada čekujemo očekujemo e, novu komisiju da krene sa radom kako bismo pozvali sve povjerenike koji su zaduženi za toga, uključujući gospodina Skinasa, gospođu Jurovu, naravno isto tako i gospođu Johansson za unutarnje poslove i gospodina Rendersa gospodin, e, gospođa Jupilajnen i naravno i e, gospodin visoki predstavnik e, Europske unije kako bi pratili razvoje toj situaciji do kojih su doći ne samo u Libiji, već isto tako i općenito vezano uz eh, on, situaciju sa dolaskom migranata u Libiju i sa vraćanjem migranata u Libiju. Jer taj humanitarni aspekt svega toga ne smijemo niti eh, na sekundu izgubiti iz vida. To je prava tragedija, to što se događa trenutno u Libiji. Libija koja je e, nekoć bila neuspjela država, sada uopće ne možemo niti više nazvati državom. E, to je prava tragedija. Mi to svačemo vrlo ozbiljno. Hvala vam stoga što ste bili ovdje, hvala vam što ste učinili e, najbolje što možete kako biste nam pružili uvid u to kao zastupnike parlamenta u sklopu te rasprave koju ćemo nastaviti voditi ne samo sa povrnicima jednom kada e, oni stupe na dužnost, već isto tako i sa sveukupnom sljedećom komisijom. Hvala vam i sada prelazimo na sljedeću točku bez daljnjeg odgađanja. Molim vas da oni koji su e, voljni još i dalje preživjeti sve ovo da ostanu u dvorani. Please stay in the room, because we are proceeding. No further ado, as I said. Molim vas ostanite u dvorani na samom obezanje odgode. Ispričavamo se zamjeniku glavnog direktora Europske službe za vanjsko djelovanje na ovom kašnjenju iz dobrih razloga. Imali smo vrlo usijanu raspravu o situaciji u Libiji. No sada ćemo dobiti pregled o situaciji vezano uz operaciju EUNAFOR MED Sofia, dakle, Ispričavam se. Neki od nas pokušavaju raditi. I molimo za tišinu. E, ukoliko želite napustiti dvoranu, molim vas učiniti to na tih način jer imamo manje od sat vremena i moramo učiniti sve što možemo kako bismo na dobar ovaj način obradili ovu točku na dnevnom redu. Dakle, imamo tu e, reviziju situacije vezano uz operaciju u Sofiju. E, promijenjen je upravitelj, to znate. Imamo tu poslovni model e, krijumčara i trgovaca ljudima na području Južnog sredozemlja. Mi smo naspravljali već o toj temi. Raspravljali smo o svega onog od Mare Nostroma do Temisa, što zamjenjuje um, operaciju Triton. I sami razvoj od ponedjeljka sada ćemo imati praćenje iz zraka vezano i suradnju sa mornaricom i obalnom stražom u Libiji. I sada vidimo da do 31. ožujka 2020. godine želimo produžiti tu operaciju, uzevši obzir da su trenutno suspendirane morske snage u toj operaciji, a države članice nastavljaju raditi e, u različitim forumima vezano uz iskrcaj migranata. da čujemo detalje o svemu tome, smo pozvali ovdje zamjenika glavnog direktora iz službe za vanjsko djelovanje, gospodina Peda Sarana, to nam je velika čast. On će dobiti riječ kako bi nam objasnio situaciju i onda ćemo pokušati dati riječ što većem broju zastupnika koji se žele javiti. Molim vas imajte na umu vrijeme da smo za ovo predvidjeli do 12.30 i mislim da ako malo pređemo to vrijeme, onda ćemo možda morati nastaviti samo na engleskom kao inače, jer će nas onda možda već u tom trenutku morati napustiti usmeni prevoditelji. Moram još nešto reći, a to je da je odbor Libe posebno zainteresan za to kako sada eh, način upravljanja operacijom eh, Sofija prekida taj poslovni model krijunčara i trgovaca kako se to vrši, uzevši obzir da se trenutno vrši suspenzija operacija uz pomoć morskih snaga. Gospodin Serano, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Zadovoljstvo mi je što sam danas s vama. Zadnji put sam bio ovdje u travnju i sada je ovdje novi saziv i drago mi je što ćemo zajedno raditi na ovom i na drugim pitanjima kojima ćete se baviti. Operacija Sofija trenutno ne djeluje u skladu sa svojim e, potpunim mogućnostima. Kao što znate, u travnju, odnosno u ožujku ove godine je došlo do obnove mandata operacije. Složili smo se da obnovimo mandat na šest mjeseci i mandat je ostao kakav jest ali je operativni zapovjednik e, suspendirao upućivanje pomorskih snaga. Dakle, ta odluka je potom podržana na vijeću. Oni imaju dakle, nadležnost kada je riječ o strateškim odlukama vezanim uz provedbu operacija. Dakle, odlučeno je da se suspendira pomorsko djelovanje. Ta je odluka obnovljena u rujnu. Dakle, operacija ostaje pod istim mandatom i sa suspendiranim dijelom koji se tiče upućivanja pomorskih snaga. I to do 30 1. ožujka 2020. U bilo kojem trenutku države članice, odnosno vijeće, mogu odlučiti promijeniti tu uputu koja je dana operativnom zapovjedniku i može se ponovno pokrenuti korištenje pomorskih snaga. Dakle, imamo savjetodavni odbor koji se bavi tim pitanjem i koji djeluje u ime vijeća. Takva je današnja situacija. Riječ je o pomorskoj operaciji jedine snage koje se sada upućuju jesu zračne snage koje nadgledaju područje djelovanja. Kao što je predsjednik rekao, osnovni mandat operacije jest borba protiv trgovaca, odnosno krijumčara ljudima, te ometanje njihovih operacija. Kapacitet za ovu, za borbu protiv, dakle, tih pojava vam je smanjen. Kada dakle, sada se bavimo nadgledanjem sumnjivih brodova i od 1. travnja do danas smo proveli nadzor nad 124 sumnjive brodice, dakle brodice za koje sumnjamo da sudjeluju u krijumčarenju ljudi. Imamo jedan drugi dio mandata koji uključuje pomoć i provedbu embarga na oružje. To također obuhvaća dakle, plovila koje se nalaze u području naše kontrole, a to se tiče i mogućih krijumčara nafte u istom području. Operacija Sofija je tu razvila još jedan element kako bi provodila dakle, ovu borbu protiv krijumčara, to je obuka libijske obalne straže. Ta obuka se nastavlja. Dakle, organiziramo tečajeve za tamošnju obalnu stražu. Obučili smo 206 osoba od travnja. To je stvarno jako važan dio naše operacije. Zato što se želimo osigurati da tamošnja obalna straža radi u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno da poštuje prava svih e, plovila koji prolaze kroz njihove teritorijalne vode. i da se uključe dakle, u potrebu ispašavanja na moru, sve u skladu sa međunarodnim standardima. To se tiče i na povrat e, dakle, tako pronađenih ljudi na libijski teritorij. Također to je povezano sa identifikacijom tih ljudi te suradnja sa UNHCR-om i Međunarodnom organizacijom za izbjeglice, dakle na što je moguće višoj razini. To treba zajamčiti i prava ljudi koji su tako spašeni. I to dakle obuhvaća naša obuka i zato je ona važna. Vi ste na prethodnoj sesiji razgovarali o brojkama brojke su e, značajno smanjene. Od početka godine broj dolazaka u Italiju i na Maltu morem je 13.117 a broj ljudi koje je spasila libijska mornarica i obalna straža jest ukupno 8000. Upravo u papirima tražim točnu brojku za vas i da teško ju je pronaći. 7600 osoba je e, do sad e, na taj način e, vraćeno. To je trenutna situacija. Također sigurno znate koji su razlozi za suspenziju pomorskih snaga. Države članice naime još uvijek raspravljaju o tome kako kasnije postupati sa osobama spašenim na moru, što napraviti sa njihovim plovilima, dakle na europskom teritoriju. To je jedno pitanje koje je daleko šire od operacije Sofija i direktno utječe na nju zato što države članice žele imati jedan opći set prava koji se potom primjenjuju na osobe koje su spašene kroz operaciju Sofija. Dakle, to je trenutni kontekst, on nije zadovoljavajuć, moram biti iskren s vama. Države članice su svjesne toga. Sada se radi na traženju rješenja, mi ih ohrabrujemo da to naprave. Operacija Sofija e, nije, nema mandat za izravno spašavanje osoba na moru i ne trebate ga imati na ne treba to imati ne, ne trebate to imati e, u mandatu zato što svako plovilo ima obavezu spašavanja na moru. U četiri godine smo spasili oko 45 tisuća ljudi na taj način. Dakle, ne zato što je bilo u mandatu, naš mandat je borba protiv organiziranog kriminala, već zato što to nalažu međunarodne obaveze koje proizlaze iz zakona o moru. Dakle, spasili smo 45 tisuća ljudi. Dakle, naša namjera je spriječiti djelovanje krijumčara ljudi, to dovodi u opasnost ljude i to je glavna misija naše operacije. To je ono što vam mogu reći kao uvodno izlaganje i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. I još za kraj. Zašto je situacija u središnjem sredozemlju ovakva? Pa zbog situacije u Libiji, zato je to prioritetno pitanje. Dakle, prioritetno je pozabaviti se krizom u Libiji i pomoći da se pronađe rješenje za tu krizu. To je u svakom slučaju naš prioritet. Hvala vam gospodine Serano. Gospodin Serano je iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam što ste danas ovdje. Ovdje je i gospodin Letinen koji predstavlja odbor se bavi, za, koji se bavi sigurnošću u ime rotirajućeg predsjedništva vijeća. Ukoliko bude potrebe, moći ćete mu postaviti izravna pitanja, te će o naš gost odgovoriti. Imali smo poziv zapovjedniku EUNAFOR MEDA kontra admiralu Kredentinu. Međutim, on na taj poziv nije odgovorio, odnosno nije došao na naš poziv. Tu su naši koordinatori, oni će prvi postaviti pitanja. A tu su još neki zastupnici koji su se javili za riječ koji će također doći na red. Zastupnica Sipel, izvolite. Hvala i hvala vam na izlaganju. Što se tiče zadaća operacije Sofija, dakle vi se bavite kontrolom područja iz zraka. Da, spašavanje i potraga se ne mogu na taj način provoditi. Može se jedino obavijestiti obalnu stražu e, Libije koja potom vraća ljude na obale Libije. Dakle, ti ljudi ne dolaze do nas, već se vraćaju u Libiju. Sumnjam da bi se tako nešto moglo onda nazvati spašavanjem s obzirom na situaciju u toj zemlji. Kad je riječ o krijumčarima ljudi, također ne vjerujem da se na taj način učinkovito borimo protiv njih. imamo informacije da oni šalju poruke obiteljima migranata, prodaju ih u prisilni rad, sumnjam da se na ovaj način možemo adekvatno borimo protiv ovih pojava. Zanima me imate li neke informacije s tim u vezi. Potom što se tiče provedbe embarga na oružje UN-a. Oružje se uopće ne bi smjelo slati u Libiju. Zanima me kako to provodite s obzirom na to da jedino što možete napraviti je nadgledati područje iz zraka. Potom prikupljanje informacija o nezakonitoj trgovini naftom. Kakve to podatke prikupljate i kako djelujete protiv te pojave i kako veze to sve ima sa stabilizacijom Libije. Je li moguće, odnosno utječe li to uopće na situaciju u toj zemlji? Zastupnica Interveld, ako želite, imate riječ. Imam dva pitanja. imam dojam da, je, da ste dosta pozitivni kada je riječ o suradnji i obuci pripadnika Libijske obalne straže, ali danas su ovdje istaknute e, određene sumnje u njihov način rada i je li njihov rad u skladu sa međunarodnim standardima, pa bih htjela da malo o tome razmislite. I drugo, informacije koje prikupljate, e, koje se tiču različitih dijelova vaših, vašeg mandata, s kim dijelite te informacije, kako to funkcionira? Hvala, zastupnica Kunke. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Govorit ću švedski. Imam e, pitanja o tome kako pratite ono što radi Libijska obalna straža. Kako pratite njihov rad, kako ga ocjenjujete, održavate li sastanke samo s njima ili sa osobama koje su oni spasili. jesu li ti susreti javni, jesu li oni transparentni, trebali bismo imati pristupa tim izvješćima koji se, koji izrađujete na osnovu tih susreta. Hvala vam. Ne vidim kolege iz kluba ID, nema ni ECR-a. Ukoliko je doista tako, dajem riječ klubu GUE, zastupnica Deli. Hvala, imam jedan temeljni problem sa operacijom Sofija. Kod nas smo raspravljali o sudjelovanju Irske u toj operaciji. Riječ je o operaciji potrage i spašavanja u kojoj smo u početku sudjelovali. U stvarnosti je to zapravo vojna operacija pa smo s njom imali problem e, u Irskoj jer smo vojno neutralna zemlja. Međutim, ljudi se sada vraćaju u Libiju, tamo su, tamo se preprodaju, muče, tko zna što im se e, sve radi. U svakom slučaju, drago mi je da ste danas ovdje i htjela bih čuti nešto više informacija o tome što operacija Sofija doista radi. Možemo mi o njoj govoriti, i reći da se koriste zračne snage, ali oko ovih pitanja nema dovoljne, dovoljno transparentnosti. Kako tu parlament može nadgledati provođenje operacije i kako zastupnici mogu doći do podataka vezani, vezano uz prošle slučajeve? Možete li na koji način, na neki način pomoći? Znam da je 26. listopada došlo do incidenta francuski zrakoplov koji se bavio nadzorom u ovoj operaciji je zabilježio nasilje nad e, jednom nevladinom organizacijom u Libiji. Možete li nam reći nešto više o tom slučaju? Je li kontakt, e, je li vaš, e, vaš zrakoplov bio u kontaktu sa libijskim vlastima? Na koji način se koordinira djelovanje? Htjela bih čuti tu nešto više detalja koji je vaš odnos, odnosno koji je odnos operacije Sofija i Frontexa, Frontexa kada je riječ o zračnim operacijama. Bilo bi također korisno da nam nešto više kažete o prijenosu podataka vezano uz eh, detekciju plovila od strane zračnih snaga, obuhvaća li to i trgovačke brodove i brodove nevladenih organizacija. To je dosta važno. I potom što se tiče obuke, rekli ste da ste obučili 206 pripadnika libijske obalne straže. Obučujete li i ostale pripadnike njihovih milicija? Je li to ukupan broj na koji način provjeravate kandidate koji sudjeluju u obuci? Koji je postupak ljudi koji su dovršili obuku, što je sa onima koji su se tek u nju upisali. Imamo podatke da biste trebali malo bolje pogledati osobe koji sudjeluju u obuci. Možda biste trebali bolje analizirati taj program u kojem sudjelujete. Tu bih htjela čuti više podataka. Možete li nam dati neka jamstva da ne sudjelujemo u povratu e, izbjeglica u tu zemlju i kroz e, ove e, programe? Zastupnik Kostner, hvala. Moje pitanje je slično onome kolegice Sipel, obuhvaća jedan drugi aspekt. Produženjem mandata se želi dokinuti dakle, poslovni model koji koriste krijumčari ljudi osim toga, Libijska mornarica i obalna straža će sudjelovati u programima obuke. Međutim, ovo ne obuhvaća sudjelovanje u operacijama potrage i spašavanjima. A zračne operacije ne spašavaju ljudske živote, a spašavanje koje poduzima obalna straža Libije znači presretati imigrante na moru i vraćati ih natrag u ciklus zlostavljanja i mučenja u toj zemlji. Što ćete učiniti kako bi se ispoštovali međunarodni zakon i obavezu da spašavate ljudske živote. To znači uzeti, odnosno spasiti ove ljude s mora, a da se pritom ne zaobilaze međunarodni propisi. Hvala, evo to su bila pitanja za našeg gosta. Nema drugih javljanja za riječ. Dajemo vam riječ gospodine Serano da odgovorite na pitanja koja su vam upućena. Dakle, evo, što konkretno činite da biste se borili protiv ovih koji krše ljudska prava i krijumčare ljude na moru? Dakle, kako? Dakle, koje je vaše mišljenje o budućnosti operacije Sofija. Dakle, kako se iskupiti za sve ove tragedije koje se događaju na svakodnevnom, svakodnevnom svakodnevnim događajima i događaju se pred našim e, očima. Da, rekao bih da se odigrava prava tragedija, tu nema nikakve sumnje, ne morate me u to uvjeravati, niti moje kolege iz Europske službe za vanjsko djelovanje, ali pitanje koje se nameće je što možemo mi učiniti da bismo tu nešto učinili. I ja sam već spomenuo da je nešto u što valja unijeti više napora, da je riješiti situaciju u Libiji. Sviđa li nam se to ili ne, tamo postoji vlast koju priznaju Ujedinjeni narodi i s kojom mi moramo surađivati, oni imaju obalnu stražu i mornaricu. To je situacija koja je zakonita u toj zemlji. Mnogi od vas su spomenuli dakle, ovaj, ovo djelovanje u skladu sa zakonskim propisima i zakonskom okviru. Jasno da ta vlast nema potporu cjelokupnog stanovništva u Libiji, imamo borbu za vlast u toj zemlji. To je situacija u kojoj djelujemo. zemlju koja je usred konflikta. Ona ima brojne specifične karakteristike i zato je rješavanje ovog sukoba tako složeno. Dakle, pokušavamo sagledati što se može učiniti u tom teškom kontekstu, a istovremeno se rješava sukob. 2015. situacija nije bila tako loša kao što je danas. Mi smo tada pokrenuli svoju operaciju kada je došlo do rasta broja ulazaka u Europu putem mora i mnogi se među vama sigurno sjećaju ta je operacija pokrenuta nakon dva, dvije teške nesreće na moru gdje je stradalo više od 2000 ljudi. To je naša moralna i politička obaveza, ali mi nismo jedini koji nešto poduzimaju vezano za to. Trebamo vidjeti tko se tu još može uključiti. To je dakle bila situacija 2015. Brojke su se umeđu vremenu značajno smanjile, govorimo o prelascima. 2015. smo imali 150 tisuća osoba koje su prešle sredozemlje, a sada, kao što sam rekao, brojke su se drastično smanjile oko 7,5 tisuća ljudi je spašeno pa vraćeno u Libiju, a oni koji su došli do Europe, njih je oko 1400, odnosno 14 tisuća. To je jako daleko od onih brojki kojima sam ilustrirao situaciju 2015. Zato postoje brojni razlozi. Dakle, naša primarna zadaća je ometanje kriminalnih aktivnosti. To se ne radi samo na središnjem sredozemlju, morate ići dublje u afrički kontinent i to radimo u regiji Sahela. Imamo tamo naše misije koje sudjeluju u operacijama u tim zemljama. Dakle, na taj način spriječavamo ljude da riskiraju život svojim dolaskom u Libiju. Dakle, nije riječ samo o jednom jedinstvenom rješenju. Imamo tu puno djelića u ovoj slagaleci koju moramo riješiti ne tiče se samo dakle, operacija u središnjem sredozemlju. Trenutno je, nažalost, e, operacija Sofija tu zakinuta. Ne možemo iskoristiti sve svoje mogućnosti djelovanja zato je važno da se države članice dođu do odluke koja će ići i dalje od operacije Sofija. Kada govorimo o nošenju sa tragedijom ove veličine. To je ono na čemu se trenutno radi. I jednom kada se pronađe rješenje, nadam se da ćemo imati jednu učinkovitiju operaciju koja će se boriti protiv kriminala i koja će sudjelovati u operacijama spašavanja. Da, ovo je vojna operacija, to nitko ne krije. To je vojna pomorska operacija i nikad niko nije rekao nešto drugačije od toga. Potraga i e, spašavanje nisu u našem mandatu. To je međunarodna obaveza. Mi to ne moramo stavljati u mandat. Dakle, naše snage koje se nalaze na moru u blizini jednog plovila koje u nevolji, oni imaju dužnost pomoći onima koji se nalaze na tom brodu. To je međunarodna obaveza. Ono što trenutno radimo jest ne ulaziti u kontakt e, sa Libicima kroz naše zračne snage. Mi kontaktiramo koordinacijski centar pomorskih snaga. To je međunarodna obaveza. Postoji međunarodni postupak. Vi ne kontaktirate dakle, direktno sa brodicom koja se nalazi na moru, već sa tamošnjim koordinacijskim centrima. I onda su ti oni s kojima ulazimo u, tank, u kontakt kroz operaciju e, Sofija, dakle kroz naše zračne snage, sve u skladu sa međunarodnim zakonima. Koga izvješćujemo vezano uz embargo na oružje i kada je riječ o identificiranju trgovaca, odnosno krijumčarima nafte. Mi izvješćujemo u ovo vijeće sigurnosti. Imamo tu obavezu i to radimo. Suradnja sa obalnom stražom. Činjenica da sam pozitivan. Nisam ni pozitivan ni negativan. To je dio onoga što pokušavamo učiniti da bismo pružili potporu u jako teškoj situaciji. Netko je spomenuo milicije, mi ne surađujemo s njima, već sa obalnom stražom koja je pod kontrolom vlade koja je priznata od strane Ujedinjenih naroda. To je jedna od tamošnjih struktura koja je pod e, kontrolom vlade i vlada djeluje jako teškim okolnostima. Ukoliko se želimo boriti protiv krijumčara ljudima, postavlja se pitanje gdje su oni. Pa u Libiji su i zato trebamo surađivati s Libijcima ukoliko se želimo boriti protiv tih kriminalaca a najbolje to učiniti na način da surađujete sa obalnom stražom i da se osigurate u najvećoj mogućoj mjeri da ta obalna straža djeluje u skladu sa međunarodnim standardima. Kada dolazi do incidenata, e, onda tražimo objašnjenje od libijske obalne straže. Uspostavili smo mehanizme nadzora, oni nam, e, libijska obalna straža nam dostavlja redovna izvješća o svom djelovanju. I aktivnosti nadzora iz zraka također nam daju dodatne mogućnosti nadzora. Dogovorili smo se o boljem nadgledanju sa Tripolijem, ali kao što znate, trenutna situacija u tom gradu nam onemogućava potpuno djelovanje, ali nadgledanje aktivnosti Libijske obalne straže i činjenica da oni moraju djelovati u skladu sa obukom koja im je pružena, jest ono na što se sada u ovom kontekstu možemo osloniti. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja koja su postavljena. Imam još jedan komentar ili Možda je gospođa Kunka htjela nešto reći. Znate da imamo čitav niz rezolucija gdje govorimo o tome da Libija nije sigurna zemlja, naravno. To je naravno to isto tako, a ipak moramo imati partnera na drugoj strani sredozemlja, nekoga koje je spreman djelovati u ime tog teritorija. Libija ne čini se da je samo propala država, već se čini da uopće više nije država. Libijska obalna straža naravno čuva libijsku obalu, ali moram reći da vraćaju i e, osobe koje su spašene na sredozemlju i to izvan libijskih teritorijalnih voda. Dakle, njih vraćaju u Libiju, tako primjerice i e, građane koji nisu građani Libije i to je dovelo do čak do suda za ljudska prava. Dakle, tu su prekršena temeljna prava prema Ženevskoj konvenciji iz 1954. To je temeljno međunarodno pravo prema članku 18. o povelji o ljudskim pravima, iz povelja o ljudskim pravima. Dakle, ako se više ne nalazite u libijskim teritorijalnim vodama, onda imate pravo e, da e, budete vraćeni u europsku zemlju. Dakle, to je kršenje i međunarodnog i europskog prava i Europski sud za ljudska prava je to potvrdio. Možete li komentirati taj slučaj? Libijska obalna straža je vraćala dakle ljude pod libijsku jurisdikciju i na taj način su ti ljudi bili osuđeni na e, boravak u državi u kojoj se masivno krše ljudska prava. Mislim da je gospođa Kunke htjela govoriti o transparentnosti. Imam pitanje da vezano uz nadzor Libijske obalne straže. Da li vi nadrete samo Libijsku obalnu stražu, da li razgovarate s njima ili i sa ljudima koji su spašeni na moru i može mogu li se izvješća o tome objaviti, ali bilo bi dobro da je to dostupno javnosti. Hvala. Nisam e, sigurna da ste odgovorili na moje pitanje ili ja nisam to čula. Dakle, sve se filtrira kroz obalnu stražu. Ja sam navela jedan specifičan primjer. Vidjeli smo da je tamo napadnuta nevladina organizacija, milicije su napale tu organizaciju. I jeste li onda uopće u mogućnosti zaštititi takve organizacije ili ste vi samo na strani obalne straže? Ja samo želim shvatiti koji je vaš način rada. Bilo bi dobro ako bi to bilo malo transparentnije. Dobro, hvala. Evo, gospodine Sarano, imate još jedan priliku odgovoriti na postavljena pitanja. Hvala. Svi smo mi ovdje na istoj strani. Nitko nije rekao da netko tko se nalazi u opasnosti na moru da će biti vraćen na neko opasno mjesto, a prema e, informacijama kojima raspolažemo nitko nije vraćen u Libiju. To se još nije dogodilo, dakle to nije u skladu sa našim uputama. E sad pitanje jesu li odnosno kako se organiziraju vraćanja. Države članice pokušavaju što bolje organizirati vraćanje i netko je bio rekao da je jedna osoba vraćena u Libiju. Ja ne vjerujem da se to dogodilo. Barem niti jedan brod iz operacije Sofija to nije učinio. Dakle, nije vratio neku osobu u Libiju. Ovaj slučaj koji ste spomenuli nema nikakve veze sa Sofijom. I mi naravno poštujemo međunarodno pravo. To treba biti sasvim jasno. Zatim, vi ste bili spomenuli napad milicije na nevladinu organizaciju, ali niste naveli nikakve detalje. Da, 26. listopada se to dogodilo. Dogodilo libijske milicije su napale nevladinu organizaciju. To je bila obalna straža Sovora, tako se oni zovu. Aha, onda ja to nisam ja zato nisam još nikad čuo. Potrudit ću se da se informiram o tom slučaju, pa ću vam dati detaljnije informacije. U svakom slučaju pomno ćemo pratiti situaciju. Zatim eh, praćanje. Mi razgovaramo sa osobama koje su spašene na moru. Prije svega preko eh, kanala UNHCR-a i i OEMa. Naravno da intenzivno surađujemo s ove dvije organizacije kako bismo registrirali ljude koji su spašeni. To sve, sve te podatke onda objedinjujemo u svojoj bazi podataka. Zatim govorili ste o pravu na azil. Ljudi koji zatraže međunarodnu zaštitu imaju pravo na azil uz pomoć UNHCR-a i IOM-a mi sada radimo na sustavu za osobe koje imaju pravo na to i mi e, se onda zalažemo za to da se za njih iznađe rješenje. Dakle, to je isto dio planova, odnosno dio e, napora koje poduzima Europska unija. Naravno, Sofija nije rješenje za sve probleme, jer tu postoje samo ograničene mogućnosti djelovanja koje su sada još više ograničene, pa onda moramo vidjeti koje su naše mogućnosti u tim okvirima. Dakle, u okvirima e, djelovanje operacije Sofija. Što se tiče transparentnosti, kada god primimo e, nekakav upit, mi dajemo informacije, e, svaki dan informiramo čak i medije i vrlo rado dolazimo i ovamo na ovaj odbor i u sve druge odbore Europskog parlamenta kako bi vas izvijestili postoje postupci za povjerljive informacije koje se prosljeđuju zastupnicima i mislim da se oni i koriste. Hvala, hvala gospodine Serano, doista dali ste sve od sebe i držali ste se vremena. Sada smo čak i malo ranije gotovi. To je bio prijepodnevni dio zasjedanja odbora LIBE. Dakle, naš limit je bio 12.30 i nastavljamo u 14 sati. Dakle, od dva popodne nastavljamo sa zasjedanjem. Estaba cojonudo. Bueno, <laughs> aquí. <laughs> bueno, si así es, una, es un problema.